E, nakon toga e, razgovaramo o Prelazimo na točku dva. Na raspolaganju su svi jezici osim estonskog i malteškog. I dopustite osim toga da vas e, obavijestim da smo već donijeli odluku o kalendaru za 2014. Ali naravno može e, doći do izmjena koje može donijeti novi parlament e, nakon izbora u svibnju e, međutim vremenski raspored je već definiran. osim toga imamo jednu skupinu pripravnika koji će danas popodne biti ovdje i to iz, oni dolaze iz luksemburga a osim toga na granici stoji zabilješka posjete jednog izaslanstva. Izaslanstvo je bilo u Washingtonu od 15. do sedmog. Informacije možete naći na internetu. E, osim toga imat ćemo i radionicu o plastičnom otpadu koja će se održati e, sutra popodne. I šesto priopćenje je e, priopćenje o javnoj raspravi o uredbi o offshore kontrolama koja će se održati 14. listopada za vrijeme e, sjednice odbora, znači nije baš najsretniji izbor. I e, Isto tako imamo trijalog 7.10. o F plinovima, zatim treći trilog 27.11. Oba datuma su zavedena u kalendar. Prelazimo dakle na usvajanje zapisnika sa sjednica održanih 19. i 20. lipnja i 10. i 11. srpnja. E, njih možete naći na internetu, koliko vidim nema nikakvih primjedbi. To znači da su zapisnici usvojeni u postojećem obliku. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, Matijas Grote i izvješće o biocidima. Možda se netko čudi što već sada imamo na dnevnom redu biocide, iako smo zapravo već usvojili odluke 2012. godine. Međutim, uvukle su se e, neke stvari e, koje uzrokuju tehničke poteškoće i zato tu moramo dodatno raditi. E, ja sam imenovan za voditelja odbora. E, riječ je o tome da je potrebno e, provesti tehničke izmjene i postoji jedna točka o kojoj moramo raspravljati. To je možda kontradiktorno. Osim toga, prilikom posjeta uvijek iznova smo dobivali informaciju da postoje probleme što se tiče modaliteta obračuna. E, Postoji dakle REACH, biocidi i e, potrebno je e, budžet razdvojiti u praksi i to dovodi do poteškoća. Zadnji put kad smo bili u Helsinkiju to smo primili na znanje i mislim da o tome trebamo razgovarati i vidjeti hoće li to biti dovoljno. E, jer to možda funkcionira na papiru, ali u praksi postoje e, problemi. E, međutim, o tome će govoriti predstavnik EKAR. Dobili smo nacrt od komisije, veći dio ćemo preuzeti u tom obliku. Ne želimo dakle voditi novu bitku, nego naprosto razmotriti tehnička pitanja koja je još potrebno razraditi. To je pristup koji ćemo ovdje primijeniti. E, Izvjestitelj u Sjeni e, će o tome izvijestiti, a za pučene Krista Klas, izvolite. Hvala lijepa. E, zahvaljujem na ovoj prezentaciji. To je bila vrlo stručna tema a i danas je još uvijek e, zbog brojnih amandmana i cijelog paketa zapravo je normalno da preostanu neke stvari koje je potrebno kasnije još dodatno rješavati. E, riječ je o čisto tehničkim izmjenama. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom izvještaju i na popisu potrebnih stvari. Nije u našem interesu i ne može biti u interesu parlamenta e, da e, odgađamo ovu važnu uredbu i moramo se njome baviti jer je na snazi od 1.9. i zato pučani u potpunosti podržavaju prijedloge iz ovog izvještaja. Želim međutim ukazati na jedno otvoreno pitanje. E, mi smo kao parlament e, rekli da u budućnosti e, što se tiče biocidnih pripravaka želimo spriječiti one koji koriste prednosti a da zapravo ne sudjeluju postoji komplicirana procedura za izdavanje dozvole i činjenica je da ne smijemo omogućiti da se daje prednost onima koji ne poštuju proceduru, a žele koristiti sve prednosti. U članku prvom e, navodi se da u slučaju kada je potrebno obnoviti dozvolu tu nedostaje jedan mali stavak i moramo se time e, baviti i osigurati da isključimo E, mogućnost korištenja prednosti bez stvarnog sudjelovanja. O tome sam već razgovarala sa e, komisijom i zamolila bih e, izvjestitelja Matijasa Grotea da produbi ovo pitanje. Hvala lijepa, gospođo Klas. Koliko vidim, nitko drugi se ne javlja za riječ. Mogu naravno otvoriti diskusiju. Komisija je danas ovdje prisutna, pa dajem riječ predstavniku komisije. Izvolite. E, hvala. Mi nemamo nikakve posebne opaske, mogli bi samo ponoviti ono što ste rekli, odnosno da je ovo prijedlog kojem je cilj ispraviti neke pogreške u prvobitnom tekstu i pojasniti nešto što nije dovoljno jasno. Mislim da bismo mi to morali učiniti na taj način da ovaj prijedlog izmjena bude usvojen što je moguće prije. Jer je jedan od problema upravo e, plasman na tržište ovih e, proizvoda. E, I zbog toga treba postupiti u skladu s članom 94. Ako treba, mi bismo bili vama na raspolaganju za dodatna pojašnjenja. Hvala lijepa. Gospodin Dancer danas nije mogao doći, ali je ovdje gospodin Luka Majni, on je e, direktor za Regulatory Affairs EKA. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, dobro jutro. Hvala vam lijepa na mogućnosti da iznesem stajalište naše agencije o ovom predmetu. E, na početku e, bih rekao da je uredba stupila na snagu prije tri tjedna, 1. rujna. Imali smo e, vrlo kratko pripremno razdoblje, ali smo uspjeli u suradnji sa komisijom i državama članicama uspostaviti potrebne procedure i potrebne aranžmane kako bi se uredba mogla primjenjivati. Već danas povezani smo sa nacionalnim tijelima u državama članicama, dobivamo njihove izvještaje, tako da možemo konstatirati da uredba funkcionira. Mi pomno pratimo raspravu na vijeću i u parlamentu, pratili smo sve to budući da je bilo jako puno amandmana e, što se tiče samih radnih procedura. E, što se tiče vašeg nacrta e, izvješća, možemo iznijeti svoju pozitivnu reakciju, međutim želio bih iznijeti dvije dodatne napomene koje bih molio da razmotrite vi, odnosno odbor. Kao prvo, E, doista što se tiče proračuna. E, što se tiče teksta članka 78. uredbe, tu postoji vrlo e, strog tekst kojim se definira korištenje proračuna. Po našem mišljenju to je kontraproduktivno uvoditi razliku koja je ondje navedena i stoga bismo mi cijenili kada bi se ublažio tekst ali naravno svjesni smo toga da prema financijskoj uredbi postoji zasebno računovodstvo, ali važno je e, pronaći sinergiju u provedbi. Drugo pitanje koje bih želio istaknuti odnosi se na samu provedbu uredbe. Ekar je odgovoran za e, četiri različite uredbe u ovom području, a uredba o biocidima jedina je e, koja prije same e, provedbe e, se ne koristi za promicanje ujednačenog pristupa na nacionalnoj razini. Smatramo da to nema smisla. Za potrebe sinergije smatramo e, da bi to trebalo razmotriti u kontekstu amandmana. Osim toga, već sada izravno dobivamo zahtjeve od nacionalnih tijela i komisije da olakšamo provedbu na nacionalnoj razini kako bi i stoga bi pravna osnova za nas u ovom dijelu bila vrlo korisna. To su dvije osnovne stvari koje sam želio istaknuti. Zahvaljujem još jednom na ovoj mogućnosti da istaknemo svoje primjedbe, a na koncu e, bih e, želio izraziti zabrinutost što se tiče dugoročnih e, sredstava. Tijekom ljeta komisija je objavila priopćenja o decentraliziranim sredstvima do 2020. i u tom priopćenju e, prijedlog je da se smanje sredstva za e, biocide ne za jedan ili 2% nego za 45% do 2020. Znači oko 45%. I to je doista razlog e, za našu veliku zabrinutost. E, I stoga bih želio komisiju upozoriti na to. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala lijepa. E, sljedeći govornik je Karl Schlüte. Slažem se s izvjestiteljom čak i kada bih želio mijenjati neke stvari u ovoj uredbi, a naravno da bih to želio. Međutim, e, otvoriti Pandorinu kutiju vjerojatno nije baš najpametnija ideja. Ako e, je naš glavni cilj da stvari funkcioniraju bolje, složio bih se e, da E, što se tiče usklađivanja, e, čak i ako to ne bi bio problem na parlamentu, u vijeću bi onda brojne države članice željele uvoditi usklađenja sa nacionalnim uvjetima. Ako počnemo mijenjati tekst, e, onda bi se moglo dogoditi da e, to ne stupi na snagu e, onda kada bismo željeli i sve bi trajalo puno duže i to bi zapravo predstavljalo otvaranje Pandorine kutije i u to ne bih išao. Hvala lijepa. Ima li još netko tko se javlja za riječ? Koliko vidim ne. E, onda bih zamolio e, komisiju da objasni što znači e, zapravo ovaj prijedlog smanjenja sredstava za 45% do 2020. Što se krije iza toga? Mi želimo da ova uredba funkcionira ali zato su naravno potrebna odgovarajuća sredstva. A ako smanjimo sredstva za 45%, e, to je doista pozamašan zahvat. Možete li nam objasniti koji su razlozi za to? Izvolite. Hvala. E, što se tiče ovog e, pitanja, doista komisija je izdala priopćenje parlamentu i vijeću koji se odnosi na resurse različitih agencija. I u tom priopćenju obuhvaćeni su EKAR i nove aktivnosti na području uredbe o biocidima za koje je naša agencija odgovorna i doista u e, komunikaciji vidimo da se predlaže značajno e, smanjenje sredstava i to za razdoblje 2019-2020, a i za rano razdoblje početka aktivnosti agencije od 2014. do 2018. većina stavki ostala je identična onima e, koje su navedene u revidiranom financijskom izvještaju iz za 2011. E, kada smo e, razgovarali o toj uredbi. Znači cijeli niz e, stavki za razdoblje od 2014. do 2018. E, mislim da je došlo do smanjenja u jednoj ili dvije stavke, ali uglavnom e, iznosi ostaju identični E, onome što je prvobitno predloženo. Ali činjenica jest i to stoji da će nakon 2018. doći do značajnog smanjenja i to je ono što je predviđeno u tom priopćenju. Ako dopustite, e, kratko ću se e, vratiti na komentar Ekara o proračunu i članak 78. stavak 2. koji predstavlja jako važan element u ovoj uredbi Komisija je to namjerno tamo ugradila. E, to je bilo u prvobitnom prijedlogu i nije bilo predmet rasprave tijekom e, pregovora, znači e, sve strane su prihvatile tu odredbu, a svrha tog članka je jasno definirati da proračun i računovodstveni sustav u ekaru trebaju biti zasebni što se tiče različitih aktivnosti. Drugim riječima, E, Ekar e, će imati poseban proračun za aktivnosti u sklopu uredbe o e, biocidima, a poseban što se tiče programa REACH. Smatramo da su sva ta pitanja jako važna za potrebe upravljanja agencijom i moramo osigurati da kada poduzeća plaćaju naknade, da su te naknade temelje na troškovima aktivnosti i da ta sredstva budu e, namjenska, da idu samo za potrebe tih aktivnosti, a ne nekih drugih. I iz tog razloga smo to ugradili u ovaj tekst. E, koliko nam je poznato, postojeće određene poteškoće, barem kratkoročno, što se tiče uravnoteženja proračuna. Radimo na tome da pronađemo odgovarajuće rješenje, međutim što se tiče komisije, e, rješenje E, nije e, izbrisati odredbu iz e, stavka drugog članka osam nego pronaći neki drugi mehanizam kako bismo riješili ovu zabrinutost koju je iskazao Ekar. Hvala lijepa. Želite li vi još nešto nadopuniti? Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Sasvim kratko. Točno je ovo što je rekla komisija predviđeno smanjenje za ljudske resurse uglavnom se odnosi na godine 19. i 20. Međutim, podsjetio bih vas da je to razdoblje u kojem e, bi trebalo u potpunosti e, funkcionirati e, ovlaštenje Unije i te procedure. Radno opterećenje neće biti niže i imat ćemo velikih poteškoća ako nam budu smanjena sredstva za ljudske resurse za 45%. Dakle, ne radi se o kratkoročnoj zabrinutosti, ne radi se o narednim godinama, nego o 2019. i 2020. Što se tiče članka koji se odnosi na proračun, mi e, smatramo da je korektnost naše strane da tražimo da se izmijeni ovaj članak i smatramo da se to može e, tretirati kao tehnička izmjena jer glavna načela će biti zadržana. Naveo bih dva primjera e, kako bih vam ukazao gdje to dovodi do poteškoća. Naši internetski alati, primjerice, mi imamo e, zajedničke internetske alate za različite e, zakone i propise, a ovaj zahtjev za razdvajanjem dovodi do poteškoća kada se radi o razdvajanju troškova za različite propise a osim toga postoje opće administrativne službe. E, željeli bismo izbjeći situaciju u kojoj zapravo imamo e, dvije ili tri zasebne agencije pod istim krovom. Hvala. E, meni to djeluje uvjerljivo. Sa izaslanstvom za zaštitu okoliša smo razgovarali i smatramo ako možemo koristiti sinergijske učinke, onda moramo raditi na tome i moramo vidjeti na koji način možemo poštovati određene postotke. Krista Klase također ima jedan prijedlog. Trebali bismo razgovarati o ovoj temi e, kako bi u konačnici sve bilo praktično i izvedivo, a kako bismo istodobno ostvarili e, uštede što se tiče troškova. Hvala. Corinne Lepage u ime e, liberala, nakon toga Šuldige. Corinne, izvoli. E, hvala, bit ću kratka. E, uredba o kojoj raspravljamo proizvod je dugih pregovora dugog rada i cilj je zaštita zdravlja i okoliša. Ima nekih tehničkih problema koje treba ispraviti kako bi ovaj tekst mogao biti u potpunosti ispravno primijenjen. Budući da je već stupio na snagu moramo postupati vrlo brzo kako bi izbjegli neželjene posljedice, stoga podupirem prijedlog e, komisije. Politički aspekt je već riješen 2012. godine i mi nećemo otvarati ponovo ovaj e, dosje, već ovim ćemo samo ispraviti tehničke probleme, dakle jedino tehničke probleme i pogreške u vezi s ovim. Malo smo iznenađeni a sada Lengi. Hvala gospodine predsjedavajući. Najprije bih htjela zahvaliti na ovom izvješću koje po mom mišljenju vrlo točno odražava sporazum, odnosno naše, ono što smo dogovorili u vezi sa tim tehničkim pojašnjenjima i drago mi je e, što kao izvjestitelj u Sijeni se mogu s tim složiti. Dakle, radi se o temi koju smo opsežno, koje smo opsežno raspravljali u sklopu pregovora e, e, u drugom čitanju. To su bili teški pregovori. Znam da je gospođa Klas e, mnogo radila i teško se naradila tražeći kompromise i to je bilo spojeno sa poteškoćama po tadašnjim poljskim predsjedništvom. E, kao i gospođa Lapaž moram naglasiti činjenicu da moramo odoljeti e, iskušenju da e, se bavimo temama koje izlaze iz tog uskog tehničkog opsega E, dakle, ovo za što se ja zalažem su samo tehnička poboljšanja i nadam se da ćemo moći ostati na tom minimumu, ali međutim tu postoji nekoliko vrlo važnih e, stvari kojima se moramo pozabaviti bez e, daljnjeg kompliciranja. Hoće li to biti spojeno s poteškoćama ovisi o amandmanima koji budu uloženi. Ja sam na početku rekao da želimo da ova stvar ostane jednostavna i da samo želimo korigirati ono što nam stoji na putu i da se trebamo e, čuvati, a to su i svi drugi su to već rekli, da otvorimo Pandorinu kutiju jer nam se može dogoditi da je više ne možemo zatvoriti. Dakle, zato sam da to e, ostane vrlo jednostavno i da se ograničimo na samo one probleme e, koje zbilja moramo korigirati. Dakle, što se tiče korištenja kompjuterskih tehnologije i sličnih tema, o tome se možemo drugi put razgovarati. E, vjerujem da se možemo sjesti i razgovarati o svemu i potom glasati. Dobro, onda smo stigli na kraj rasprave e, o prvoj točki dnevnog reda. Rok je 27. E, rujan u 12 sati za ulaganje amandmana. 17.10. ćemo glasati, a onda ćemo vidjeti kada ćemo dalje glasati na plenarnom zasjedanju. Dakle, e, nadamo se da ćemo to u najbržem mogućem roku provesti te korekture. Hvala lijepa, zahvaljujem na svim e, prijedlozima i raspravama. Sada prelazimo sljedeću točku dnevnog reda to je točka 5, tu se radi o jednom prigovoru u skladu s člankom 88 stavak 2 o zdravstvenim tvrdnjama o hrani, riječ ima Renate Zoma. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, tvrdnje o hrani su jedna beskrajna priča, e, ta je priča već godinama na snazi, ali zapravo se ne primjenjuje. Komisija je dopustila jednu tvrdnju da e, ugljikohidrati doprinose očuvanju e, normalne funkcije mozga e, to je tvrdnja koju se kao takvu zapravo ne može pobijati ali problem je u tome da je komisija bez zapravo konzultacije znanstvenih znanosti uvela primjenu te tvrdnje jer takva se tvrdnja smije upotrijebiti kad samo 20, e, kad proizvod sadrži najmanje 20 e, grama ugljikohidrata e, za proizvode bez dodanih šećera, znači koji sadrže samo prirodne prirodni sadržaj šećera i ne smije se upotrebljavati kad se proizvod sastoji 100% od šećera. U čemu je problem? Dakle, to su temeljni argumenti, jer kad se eh, eh, ustanovljava sastav namirnice, time se eh, zaobilaze neke stvari jer prema članku 4 sadržaj šećera se mora kombinirati sa e, ustanovljanjem količine e, masnoće i drugih e, sastojaka. Komisija do sada nije predložila koncept za analizu profila sastava namirnica ja sam rekla komisija je e, samostalno predložila ta ograničenja za primjenu ovakve tvrdnje o tome želim reći da je da je e, stajalište EFSE da tu tvrdnju uopće ne treba primjenjivati dakle komisija je time zapravo e, E, otišla dalje e, od svog mandata, prekoračila svoj mandat. Nadalje ta predložena tvrdnja, odnosno uvjeti za upotrebu te tvrdnje e, su nekonzistentni sa ostalim uvjetima za upotrebu ostalih tvrdnji. Na primjer, tvrdnja koja je u upotrebi za napitke e, koja je e, ne predviđa granične vrijednosti za šećer za napitke e, a kod čokolade gdje se također možemo i onako svađati oko tim tvrdnjava da kakao sadrži E, sastojke koji doprinose boljem, e, boljoj prokrvljenosti također tu nije e, spojeno sa drugim preduvjetima. Dakle, tu se radi o jednom hip-hop plesu komisije gdje se prilično inkonzekventno i nekonzistentno i neznanstveno i za E, potrošača nerazumljivo e, postavljaju ti uvjeti za korištenje tih tvrdnji o hrani. O tome smo već raspravljali, dakle e, to razlikovanje koje komisija primjenjuje između prirodno prisutnog i dodanog šećera, dakle to recimo ne tražimo kod žitarica za doručak koje naravno sadrže jako mnogo šećera E, sva, jer je to naravno bez ikakvog znanstvene utemeljenosti. EFSA također e, da je ta tvrdnja sama po sebi prilično e, sama po sebi se razumije da mozak osim glukoze ne može upotrebljavati jednu drug, nijedan drugi izvor energije ali to ne znači da se ovakva tvrdnja može upotrebljavati zato mi tražimo oznaku ukupnog, e, ukupnog količine šećera bez razlikovanja prirodnog e, od dodanog. Dakle, radi se o jednom, e, jednoj odluci gdje se radi o osnovnim stvarima. Ja vas molim da podržite veto jer ne možemo se za jedne proizvode odlučivati ovako, za druge onako gdje uopće nema zapravo znanstvene utemeljenosti. Nemoguće je da komisija jednostavno zanemaruje znanstvene spoznaje, odnosno da ih jednostavno smatra nepotrebnima. E, osim toga smatram da je čudno da komisija ponovo, a ne po prvi put, E, lobira u Europskom parlamentu, dakle taj politički e, posao e, zaposlenika komisije smatram vrlo negativnim, to nije zadaća komisije, ja mislim da mi sami možemo odlučivati i da su takvi lobistički papiri vrlo, vrlo čudni. Iz medija sam dobila informacije da nemaju namjeru podržati ovaj veto e, obrazlažući da su e, da se e, u osnovi zalažu za to da na svakoj namirnici moraju biti informacije o hranjivosti, o profilu hranjivosti ja ako dopustite e, pokušat ću se prijateljski izraziti smatram krivim e, pristupom mislim da ovdje odluku treba, ne treba donijeti ideološki nego na temelju znanstvenih spoznaja i mislim da trebamo sačuvati konzistenciju sustava. Da, naravno, postoje tvrdnje o zdravlju i postoji e, uredba o tome, međutim, e, ona nije u, zapravo u primjeni i nemoguće je da neki proizvodi se proizvoljno vrednuju, e, a EFSA pritom kaže da je to sa znanstvene točke gledišta besmisleno a da komisija na to kaže ali mi to sad hoćemo i da mi to jednostavno mm, amenujemo. Također želim ukazati na e, uredbu o e, e prehrambenim namjenicama koje po kojoj je zapravo e, reklamiranje E, hrane koja se uglavnom sastoji od šećera time da se tvrdi da ima pozitivne efekte na zdravlje zapravo nedopušteno i e, tu smo zapravo vrlo jedinstveni svi klubovi zastupnika ukupni sadržaj šećera zapravo po mišljenju svih nas treba biti e, istaknut na ambalaži ne samo dodani nego i prirodni sadržaj šećera i dakle moramo ostati konzekventni i u ovom slučaju e, i zato vas molim da podržite ovaj naš veto hvala lijepa kao sljedeći riječ, sljedeća riječ ima Corinne Kratko. I to sa sljedećeg stajališta. Ja sam... To je točno bila se zadržala na onom našem porazu, neuspjehu prije nekoliko godina koji se odnosio na oznaku light Svakako riječ je o temi koju trebamo ponovo otvoriti. Mislim da jednostavno nismo bili odlučili u interesu europskih potrošača, što je cilj ovog zakonodavstva. I nemamo takav sustav koji bi omogućio potrošačima što će konzumirati, pogotovo kad je riječ o šećeru. A svi znamo Telju. temperature zadržimo unutar 2 stupnja Celzija, onda e, se moramo pozabaviti ovom tematikom. Naravno da ćemo e, upotrebljavati obnovljive izvore energije, ali će i fosilni izvori biti još neko vrijeme u upotrebi, zato mi se čini da nema druge nego i upotrebljavati tehnologiju CCS. dakle u Njemačkoj i Danskoj e, postoje razvijene tehnologije i to se ne može jednostavno e, ispustiti iz vida. Ako upotreba fosilnih goriva e, i bude u padu, svejedno je njihov udio u ukupnoj energiji još velika i pa će biti i emisije CO2 još e, dugo velike, a ako želimo da Evropska, da Europa e, ima vodeću poziciju u, ovom smislu e, onda se moramo pozabaviti ovom tehnologijom. Borba protiv klimatskim promjena je globalna tema i moramo misliti na to da e, veliki e, potrošači fosilnih goriva jako, e, imaju jako velike emisije CO2. Mi moramo poticati inovacije i pobrinuti se za to da troškovi tehnologije CCS se smanje emis, troškovi za emisije CO2 su jako pali e, suprotno očekivanjima prema tome i zbog toga su i neki projekti koji se tiču tehnologije CCS zapravo zastali odnosno nisu išli napred ti projekti su međutim ovisni o cijeni e, CO2 emisija jer ih mi do sada nismo poticali. Dakle, čini mi se da su prijedlozi koje je dao izvjestitelj primjereni, jer moramo djelomično preuzeti početne troškove za ovakve, e, prva ovakva postrojenja. Dakle, potreba nam je jedan fond, jedan dodatni fond koji bi nadopunio sredstva iz nacionalnih e, e, izvora. E, ako želimo postići naše ciljeve za 2020. E, I ako želimo poticati i privatne investicije u ovu tehnologiju koja ih danas nema. CCS je e, tehnologija koju bi morali sufinancirati i oni koji su odgovorni za veliki dio E, emisija. Međutim, jamstvo za sigurnost e, ove tehnologije ne može se očekivati da preuzmu samo e, oni koji investiraju u tu tehnologiju. CCS bi mogao biti jedan dopunski instrument u našoj situaciji E, I još samo jedna stvar, ne radi se o tome da se borba za protiv klimatskih promjena vodi samo pomoću tehnologije CCS-a, nego da se i te tehnologije u okviru te borbe protiv klimatskih promjena e, uključe. E, ne smijemo propustiti, ne smijemo to propustiti E, mi smatramo da se mora razmišljati o tome i smatramo da da ovo izvješće jasno izražava e, naše stajalište o toj temi. Hvala lijepa. Sada u ime zelenih Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Mi se nažalost ne možemo složiti sa svime što je izvjestitelj iznio i što je u nacrtu ovog izvješća. Mi mislimo da bismo morali razlikovati upotrebu CCS-a u proizvodnji energije i u industrijskim procesima u e, proizvodnji energije ima mnogo alternativa, ali na primjer kod proizvodnje čelika e, i sličnim industrijama e, zapravo nema alternativa ili ih ima mnogo manje ako želimo reducirati emisije CO2. Dakle, što se, što se tiče energije, već smo vidjeli vrlo brz razvoj tehnologije obnovljivih izvora energije i e, brz pad cijena. Dakle, ne slažemo se sa idejama da bi morali postojati posebni poticaji iz javne blagajne, osobito u ovo vrijeme krize, kako bi se e, E, subvencionirali projekti CCS-a u okviru e, proizvodnje energije. E, jer kad je riječ o energiji, najučinkovitiji način bi bio jednostavno pridržavati se standarda. Mi naravno, smo, mi smo zapravo podržali ideju da se 350 grama CO2 po kilovatu proizvedenom energije, da to bude e, standard i ako e, kad je u vrijeme kada je prije pet godina direktiva e, bila na stolu kad se o njoj razgovaralo, međutim tada nismo imali većinu u parlamentu za to naše stajalište. Zanimljivo je da prema vijestima e, iz SAD-a Obamina administracija je, koliko sam ja shvatila iz vijesti, odlučila da bi e, takva ograničenja značila da se više ne bi mogle graditi termoelektrane na ugljen. Dakle, što se tiče proizvodnje energije, E, nama su draži standardi e, koji ograničavaju emisije CO2 e, i druge strukturne mjere kako bi se i ojačala trgovina emisijama i naravno obje te mjere bi donijele i mnoge druge koristi potencijalno što bi naravno posredno moglo i e, povećati investicije u tehnologije CCS. Ali kao što sam već spomenula, e, kod industrijskih procesa kao što je proizvodnja čelika i cementa trenutno e, u, trenu, u, ovoj trenutnoj situaciji što se tiče znanstvenih i tehnoloških rješenja nema, nema alternative a emisije iz tog sektora moraju biti smanjene kako bismo postigli e, naše dugoročne ciljeve dekarbonizacije. Dakle, politika bi mogla biti drukčija. Mi bismo mogli razmisliti o mjerama koje bi promovirale investicije u tehnologiju CCS u vezi sa industrijskim procesima, ali to je tema o kojoj moramo razgovarati unutar našeg kluba zastupnika. Ja osobno mislim da bi to bila relevantna opcija. Dakle, ja se nadam da će izvjestitelji drugi klubovi zastupnici, zastupnika razmisliti o toj ideji razlikovanja CCS-a u proizvodnji energije i CCS-a u vezi sa industrijskim procesima. Hvala. Hvala lijepa. Gospođo Hasi, sljedeća riječ ima Judy Gerling, izvoli, u ime ECR-a. E Hvala gospodine predsjedavajući. Najprije bih se htjela ispričati u ime gospođe Rozbah. Ona je zapravo naša izvjestiteljica u sjeni, ali danas se ne osjeća dobro, pa ćete morati slušati mene malo više nego što možda želite. Želim zahvaliti Krisu Davisu na ovom izvješću koliko mi shvaćamo Krisovu frustraciju jer znam koliko je strastveno angažirano oko ove teme. Izvješće je koji je predložio zapravo jedan, predlaže jedan kvantni stok i mi zapravo pitanje koliko je toga izvedivo i da li bismo možda trebali e, razmišljati da se to samo djelomično provede. E, pozivanje na europske ciljeve i upotrebu europskih fondova E, ne znamo koliko je realno i ne znamo da li e, bi poticaj e, funkcionirali bolje nego prisila. Dakle, u svakom slučaju mi smo zainteresirani za cijelu tu tematiku, ali financijski modeli su jasno je vrlo komplicirani obzirom na cijenu emisija, ali slažemo se sa Krisom da nešto se mora učiniti sigurno se slažemo da je tehnologija CCS zanemarena. E, što se tiče ovih industrijskih procesa, mi se žalimo zbog e, emisija CO2, ali uopće nismo dovoljno na pravi način razmislili o tome da e, se s tim problemom u koštac uhvatimo pomoću promoviranja tehnologije CCS, od čega bi Europa imala velike koristi, uključujući otvaranje novih radnih mjesta. Dakle, ja se slažem s tim da bismo to trebali detaljnije razmotriti i da bismo e, tu trebali poticati daljnja istraživanja u ovom području E, da su nam tu potrebni pilot projekti dok ne dođemo do e, proizvoda koji bi bili dovoljno komercijalni da, da ih se može iznijeti na tržište. Dakle, želja da se ovo promovira, s tim se slažemo, mislim da to ćemo e, podržati. Hvala lijepa. Sljedeća, sljedeći riječ ima kolega Vitorio Prodi. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem se kolegi izvjestitelju, e, on je e, zaista odradio velik posao. Ja se ne slažem sa e, hvatanjem i skladištenjem ugljika, jer veliki dio energije koja se stvara u termoelektrani na ugljen E, potrošio bi se na ovu tehnologiju hvatanja i skladištenja ugljika dakle smatram da je ovo zapravo ne smatram ovo održivom održivim rješenjem Chris Davis je govorio o dva problema s jedne strane e, imamo problem e, nastavljanja Kyoto protokola a tu želim uputiti apel komisiji ona bi trebala kod, prilikom sljedeće konferencije dati nove prijedloge, prijedloge koji bi u ovom konkretnom slučaju uzeli u obzir i e, e rezoluciju Sabalija. Toliko o okvirnim e, uvjetima, odnosno okolnostima. A nadalje postoji još nešto s čime se mogu složiti. Naime, mi ne bismo trebali upotrebljavati ugljen za e, spaljivanje nego bi se trebao ugljen upotrebljavati za proizvodnju vodika i onda bismo e, iz ugljena na taj način mogli izvući puno više energije a time bi se moglo i pojednostaviti situacija i i smanjiti emisije. Ja vjerujem da ova tehnologija koja se može upotrijebiti za proizvodnju vodika da bi mogla potpuno e, isključiti sagorijevanje ugljika i onda bismo mogli uspjeti e, iskoristiti zbilja velike prednosti te tehnologije u odnosu na danas, današnju situaciju. Ako već e, CCS tehnologija treba biti u upotrebi, onda molim na ovaj način. Jer to bi bilo, bio naj učinkovitiji način. Time bi se time bi e, smanjenje emisija CO2 bilo puno e, jeftinije e, i to bi onda zbilja bilo korisno, to bi zbilja bio napredak i onda bismo na taj način tako proizveden vodik mogli upotrebljavati kao izvor energije u industrijskoj proizvodnji. To bi bio jedan vrlo odlučujući korak naprijed u toj tehnologiji i od toga bismo zaista imali koristi. Hvala lijepa. Upravo je kolegica iz odbora ITRE koja je ovdje nazočna prema pravilu e, poslovnika broj 50 e, pa ću njoj dati riječ. Hvala. Ja sam izvjestiteljica za onaj dio koji zanima ITRE. Izvjestitelju hvala na njegovom izvješću. E, nadam se da ćemo usko surađivati naša dva odbora. E, moji kolege su naime već predložili amandmane, mi smo malo ispred E, ispred vas, ali mnogi od komentara koje ste vi sada iznijeli su izneseni već i na odboru ITRE. Prvo nekoliko općih napomena. Bez programa hvatanja i uskladištenja ugljika, bez odgovarajućih sredstava, jednostavno nećemo moći ostvariti ciljeve smanjenja emisije ugljičnog dioksida. Drugo, s našim nezavisnim stručnjacima smo se sastali jutros. Procjene su da u, ako program CCS-a ne bude prihvatljiv e, način, onda će se to troškovi e, povećati za 40%. Naime, ako program CCS-a ne bude učinkovitiji, bit će skup i općenito energija će poskupiti. Sve skupa troškovi, troškovi će porasti za 40%. Na nas se apelira da reagiramo, drugi dijelovi svijeta su reagirali, e, odgovorili na ovaj izazov i dokazali da ova tehnologija može biti učinkovita. E, postoji pitanje javnog povjerenja u vezi s nekim aspektima ovoga i države članice moraju moći prenijeti poruku, reći da se ne radi o nečemu što je zapaljivo, da jednostavno to nije takva vrsta rizika. Stoga mislim da moramo e, uložiti trud u to da oni uspiju tu poruku prenijeti javnosti e, na zemljama članicama je odluka ukoliko one odluče da se priklone ovom programu e, da preuzmu dugoročnu odgovornost i to se sada događa recimo u Kanadi. Program se vodi na nacionalnom državnom nivou. Dakle, postoji ta mogućnost. Nadalje, iznesene su zabrinutosti u vezi ograničenosti europskog proračuna i sredstava i to je točno ali kompleksnost europskog proračuna nam ne ide na ruku. E, dozvole i postupak dobijanja dozvala e, za poduzeća je vrlo dugotran i složen i odluke koje lokalne vlasti u smislu planiranja moraju donijeti su isto tako dugoročne. Ne možete jednostavno očekivati da projekt hvatanja i skladištenja ugljika dobije e, dozvolu jako brzo e, za godinu dana do sljedeće zime. E, mislim da komisija treba shvatiti zahtjeve koje, koji stoje pred državama članicama u pogledu planiranja i izdavanja dozvola. Sredstva u tom pogledu trebaju biti E, na raspolaganju, ali isto tako moraju se uzeti u obzir rokovi, odnosno vrijeme koje iziskuje proces davanja dozvola i planiranja. Ova tehnologija se pokazala dobrom, ona je učinkovita, ona je e, dio našeg plana smanjenja emisija ugljika i parlament mora odobriti sredstva za ovu tehnologiju i mora se provjeriti da se ta sredstva naravno ispravno koriste. Hvala lijepa. Ne moram ponavljati jer su kolege uvelike rekli ono što sam ja htjela reći. Kolega Pajljo, E, ja se slažem s njim bez obzira što se krećemo u smjeru niskokarbonske ekonomije još uvijek smo daleko još uvijek nam cilj izmiče e, Chris Davis je tehnološki geni. E, ja znam koliko Engleska dobija energije iz fosilnih goriva. Postoci su jako veliki. E, ako bi to uklonili iz e, naše energetske ponude jednostavno ne bismo ostvarili i zadovoljili naše potrebe osim ako se dogodi, ne dogodi nešto e, jako dramatično u e, mojoj zemlji i tekako osjećamo posljedice revolucije koju je donio škriljevac u sjedinjenim državama ovo je dobro i to kratkoročno gledano no, valja se zapitati što će biti s industrijom. Čelična industrija, e, teška metalurgija, što je s njima? Nama je doista potrebna tehnologija CCS-a ukoliko želimo da ova industrija isto tako kreće u smanjenju u pravcu smanjenja e, potrošnje energije iz fosilnih goriva. U mojoj zemlji postoji jedan projekt koji je i vrlo spor, ali projektu je cilj spojiti i zadovoljiti interese i industrije i zaštite okoliša. E, Čini mi se da postoji konsenzus u pogledu industrijskih e, emisija i ja se nadam da ćemo imati plodonosnu debatu danas. Hvala lijepa, došli smo do kraja rasprave. A ispričavam se, gospođa Hübner. Zgłaszałam se na samym początku już. E, mamy problem, ponieważ... Hvala lijepa. Zapravo postoji problem koji je Kris jako dobro opisao. E, I mi smo ukazali na taj problem, definirali smo pretpostavke i činjenica je da se pomoću hvatanja i skladištenja e, CO2 može riješiti problem povećanja emisija. Međutim, ispostavilo se da nisu proizvođači energije krivi za nedostatak napretka, nego e, smo i mi krivi. Mi s jedne strane kažemo da želimo e, smanjiti emisije CO2, Međutim, s druge strane, ne postoji društveni konsenzus u pogledu hvatanja i skladištenja CO2. E, postoje i određena mjesta gdje dolazi e, do prosvjeda stanovnika. E, očito je nešto pošlo po zlu, nedostaju informacije i stanovništvo nema podatke o tome da je ovakvo rješenje sigurno. Postoji još jedno pitanje koje se odnosi e, na pitanje rizika. Rizik je prenesen na proizvođače. Međutim, i naša je dužnost da radimo na uklanjanju rizika. I trebamo dati prednost onim rješenjima koja su sigurna i potrebno je osigurati da e, istraživanje napreduje E, da se istražuju daljne metode i da se utvrdi koje vrste obnovljivih izvora energije e, se mogu e, koristiti. Mi ne želimo osporavati da se mogu koristiti obnovljivi izvori energije i to je dobro, međutim postoje regionalne razlike. Vi ne možete skladištiti obnovljive izvore energije i zato upravo moramo E, dalje istraživati kako bismo pronašli odgovarajuće rješenje. Mi govorimo o raznim rješenjima, međutim e, države članice ne surađuju dovoljno i tu je važna uloga komisije koja nam e, treba reći na koji način trebamo osigurati energetski napredak u Europi. Ne radi se o nacionalnom pristupu, o problemi emisija CO2 nisu problemi pojedinih država članica, nego su to globalni problemi. I upravo zato kada predlažemo određena rješenja, ta rješenja moraju biti univerzalna rješenja i trebaju uključiti sve zainteresirane strane. E, ukoliko se ograničimo na nacionalnu razinu, to će dovesti do toga da e, se e, pojedine države članice opiru toj ideji i kada govorimo o privatnim poduzećima e, zapravo e, puno se govori o javno privatnom partnerstvu i to trebamo poticati međutim na koji se način to treba ostvariti moramo ukazati na razne mogućnosti i puteve i sve to treba biti utemeljeno na znanstvenim istraživanjima e, nije na nama da kažemo ovaj je način bolji, a onaj lošiji u Europi je potrebno poticati energetski miks Međutim, Europa nema neki poseban prostor u kojem e, bismo mi s jedne strane ograde imali krasan život, a s druge strane nema veze što se događa. E, dakle, potrebno je promicati dobra rješenja, ona rješenja koja se mogu svugdje primjenjivati i e, koja se mogu koristiti u različitim regijama i prekogranično. Ne možemo se ograditi od drugih. E, postoje neke metode koje su eventualno bolje, eventualno lošije. Hvala lijepa gospođo Hübner. Dolazimo do kraja rasprave i ja e, ovdje moram reći da smo praktički ovu temu iscrpili do kraja. E, moramo imati pilot projekte do 2015. godine, e, njih 12. E, tehnologija zapravo do sada nije provjerena. I što se tiče termoelektrana na ugljen, moram reći da se ovo ekonomski ne bi isplatilo ali bi se ova tehnologija isplatila u onim postrojenjima gdje ne postoje alternative. U obrazloženju Chrisa Davisa e, vidio sam e, da je da su troškovi izbjegavanja niži kod e, CCS-a. To je moguće. danas na kopnu proizvodimo kilovat sate za četiri centa kada koristimo vjetroelektrane i to u velikim postrojenjima. E, to je točno da to ne možemo primjenjivati svugdje, ali postoje i alternative, power to gas. A, e, moramo razmišljati više o tome na koji način možemo povezati e, stvari sa elektromobilnošću. E, podržavam Krisa Davisa što se tiče industrijske proizvodnje. Tu nema nikakve alternative CCS-u i tu trebamo razmišljati o tome kako to ostvariti u željezarama, u cementarama, u ključnim industrijskim e, sektorima. Naglasak mora biti na tim sektorima. A ako e, budemo uništili učinkovitost proizvodnje e, termoelektrana, to je nešto što trebamo izbjeći, to bi bila ekonomska besmislica u drugim područjima da. I sada moramo vidjeti koji je smisao ovog e, izvještaja. Moramo pronaći razumne e, primjene ove tehnologije. Što se mene tiče, kada govorimo o e, primjeni u elektranama, to je više nešto što je za izlog, ali e, u svakom slučaju vjerujem da e, ova tehnologija ima smisla u određenim industrijskim sektorima. E, moramo razmisliti o tome koji je najekonomičniji put. Nisam siguran da bi bilo logično koristiti ovu tehnologiju u elektranama. E, došli smo do kraja rasprave, dajem riječ komisiji. Nekoliko kolega postavila je pitanja, a nakon toga će naravno riječ e, ponovno imati izvjestitelj, ali prvo komisija izvolite. Hello, um, Ilinka from DG Energy. Ja sam iz opće uprave za energiju Europske komisije. Hvala izvjestitelju na izvješću i hvala prilici koju ste mi pružili da dođem na vašu raspravu. Kao što znate, mi smo pokrenuli javnu raspravu. E, rok je drugog bio 2. srpnja, mi smo dobili e, rezultate i izvješće će s tim u vezi biti uskoro objavljeno. Istovremeno, e, Pokrenuli smo i konzultacije e, u okviru našeg programa 2020. godine e, klima i energetika i razmatramo dodatne prijedloge. E, opća uprava za energetiku radi naravno s općom upravom za klimu i na nivou komisije ćemo izdati svoj prijedlog. E, dobar dan, ja sam iz opće uprave za klimu. Hvala vam na prilici koju ste mi pružili da sudjelujem i u ovoj raspravi. E, podržavam ovo što je rekla moja kolegica iz uprave za energetiku, no isto tako želim dodati da e, E, cijenimo svakako izvješće zastupnika Krisa Davisa u pogledu geološkog skladištenja ugljika, pogotovo u onom dijelu kada on kaže da države članice e, moraju odigrati ključnu ulogu u promicanju ove tehnologije. E, direktiva omogućuje državama članicama, kao što je Chris Davis rekao, da se pobrinu da njihova uloga u hvatanju i skladištenju ugljika i izdavanju dozvola ostane ključna. Stoga naglasak mora ostati na tome i drago mi je što je Chris Davis to tako naznačio u svom izvješću. Dakle, države članice su te koje moraju podržati program hvatanja i geološkog skladištenja ugljika. Međutim, procedure su složene e, Riječ je naravno i o osjetljivosti javne rasprave na ovu temu. U izvješću se govori o odgovornosti za skladištenje ugljika i o ulozi koju države članice s tim u vezi imaju, e, načinu na koji će e, to prezentirati e, publici i to pozdravljamo. Prihvaćanje u javnosti u barem mojoj zemlji je zapravo ravno nuli. E, informirajte se kako se odvija rasprava, javna rasprava u zemljama članicama. Mi smo tu temu zaključili 2008. ali javna, javno prihvaćanje ove tehnologije je zapravo ravno nuli. Da, ja sam sada uzeo riječ e, samo nakon što, e, nakon što sam čuo ovo što je rekao predstavnik komisije, kao što je već rekao naš predsjedavajući e, prihvaćanje u javnosti ove tehnologije nije samo u mojoj zemlji ravno nuli, a komisija se žali da E, nemaju dovoljno ljudi koji bi se bavili ovom tehnologijom. Zašto se bi se uopće bavili tim? E, mi ovdje imamo nekoliko ljudi koji se time bave, Chris Davis i još nekoliko njih, ali u drugim dijelovima Europe spremnost da se prihvati ova tehnologija je ravna nuli. Pokušajte dobiti dozvolu za e, CCS postrojenje, ljudi će vas rastrgnuti Dakle, zato pobrinite se za to da da nemamo ovakvu zbrku u europskim zakonima ne možemo uopće slijediti sa dovoljnim brojem izvješća koje možemo staviti e, na stol gospodine predsjedniče i vi tu možete dati svoj doprinos u nekim e, stvarima uopće ne moramo raspravljati nego ih moramo jednostavno vratiti e, sa par kritičnih komentara a ne da trošimo sate na ovako glupo izvješće koje na kraju vani niko ni ne shvaća. E, riječ ima Dagmar Rodbeand. Hvala lijepa. Neću sada ulaziti u raspravu o razlike među nama ko od nas smatra CCS dobrom alternativom, a tko ne. E, Chris Davis ima dovoljno iskustva o tome i zna da tu postoje razlike među zemljama članica. Međutim, komisija zna da smo mi e, jedan e, demokratski izabran gremium i mi razgovaramo o političkoj prihvatljivosti i molim vas da ne komentirate o tome da li nešto smatrate politički prihvatljivim ili ne. To je naša zadaća E, dakle, to možete kao zastupnik, a ne kao predstavnik komisije. Ovo što ste vi e, iznijeli danas je po mom mišljenju upravo nevjerojatno. Chris Davis. Hvala. Da ponovim. Ovo je izvješće o provedbi. Mi trebamo pratiti kako se provodi program hvatanja i skladištenja ugljika, program u vezi kojeg je postignut e, dogovor. Možda bi nam komisija mogla reći konkretno kako se provodi. E, možda bi nam mogli reći evo ne ide baš dobro, ali imamo takve i takve prijedloge. E, mi to tek moramo vidjeti. Ja sam u svojem izvješću naglasio da prioritet državama članicama mora biti odnosno da prioritet moraju biti države članice. Neke tu imaju inicijativu, neke nemaju. Čuli smo kakav je stav e, općenito u, Njemačkoj i drugdje. U Ujedinjenom kraljevstvu e, škotski nacionalisti te kako podržavaju E, ovo. E, imamo podršku i u Nizozemskoj, Španjolskoj, u Litvi. Postoje naravno problemi, ali na državi članici je na kraju da se odluči, nikoga se ne može prisiliti na provođenje ovog programa. E, Međunarodna agencija za energetiku nam je jutros rekla da će nas 40% više koštati ostvarenje naših e, energetskih ciljeva ukoliko ne prihvatimo tehnologiju hvatanja i skladištenja ugljika. E, ovdje nema gubitka E, ovdje postoji određen gubitak energije i moramo još uvijek e, razviti tehnologiju koja će to ograničiti. Ali ne smijemo zaboraviti da je još uvijek e, ovo isplativije nego što nas košta. Što se tiče Njemačke, vi trošite ogromne novce na energiju iz fosilnih goriva, onda nama držite lekcije. Ja ne, vjerujem, ne, vidim e, koliko kako možete tolike novce na to trošiti e, i čudi me kako dosad niste bankrotirali. Hvala lijepa na savjetu, ali e, Nizozemska, Velika Britanija, Norveška, znam da su oni u dobrom položaju zbog Sjevernog mora. Kaže se da Sjeverno more da bi ono na stotinu godina moglo uskladištiti sve emisije ugljičnog dioksida e, u, Europi, to smo čuli od stručnjaka nedavno. Eto, onda ste se obratili Europskom parlamentu ili nekom tijelu koje E, izdaje dozvole ako želite provesti taj program u dijelo i kažete ok, onda ćete za to dobiti dozvolu, vi ćete ovaj zapaljivi plin zapravo staviti e, u neke uske cijevi i provesti ih do kućanstava gdje ćete ga onda koristiti Zamislite da je postojao isti strah u odnosu na plin. Evo, 200 godina već koristimo plin u našim domaćinstvima i ništa nam nije. Reakcije ljudi su ponekad vrlo čudne. U Nizozemskoj naravno postoji e, problem dubine skladištenja e, i stanovništvo se uvelike protivilo skladištenju u nizozemskoj e, ugljičnog dioksida ali onda su rekli da bi se to zapravo moglo smjestiti u dijelove e, gdje je nekoć bio metan govorimo o području koje je vrlo industrializirano, kemijski pogoni su u blizini, e, dakle područje općenito zapaljivo, pa bez obzira na to e, oni su uspjeli s tim programom. Dakle, ukoliko državne vlasti doista žele uspjeti, one će uspjeti, naći će načina da dopru do stanovništva. Ja se ja nisam uključio sve aspekte e, ovoga u svoje izvješće jer recimo da ste jedna energetska e, tvrtka koja želi ispoštivati e, standarde vjerojatno ćete preći prvo s ugljena na plin jedan način rješavanja ovog problema je možda da riješimo problem na sličan način kao što smo to učinili s automobilima Dakle, da reagiramo na razini industrijske proizvodnje automobila. Na primjer, e, neka tvrtka bi mogla imati portfelj za hvatanje i skladištenje ugljika. Mi moramo inzistirati, moramo vršiti pritisak, trebaju nam e, pilot projekti, trebaju nam e, pokusni pogoni, to bi trebao biti kratkoročni cilj. Ovo nije zakonodavno izvješće, ja samo hoću da e, stimuliramo debatu, da potaknemo predlaganje zakonodavstva od strane komisije. Ja se nadam da ćemo raspraviti kvalitetno o amandmanima u sljedeća dva tjedna i da će nam na kraju tri izvješće koje je jasno, koje je precizno i koje služi svrsi. Ne znam je li komisija želi e, nešto nadopuniti, bili su kratki malo prije. Komisija ima riječ. Hvala. Što se tiče onoga što je rekao Chris Davis e, i što radi komisija, e, postojala je motivacija svojedobno kada smo radili na usvajanju direktive i odgovarajućih instrumenata. Iz razno raznih razloga nije došlo do napretka ovih projekata i nisu se razvijali onako pozitivno kao što smo mi to željeli. Međutim, Može se nešto naučiti iz iskustva s projektima koji su zaključeni, neki su u pripremi, a mi u komisiji naporno radimo i nastojimo ostvariti napredak e, kako bi došlo do konačne odluke o investiciji. E, s druge strane, e, razmatramo i druge mogućnosti. To nije ono što smo mi željeli 2007. ali i to je neki početak i u sklopu Horizonta 2020. jedan od prioriteta jest industrijska primjena e, dobro došli su prijedlozi industrije što se tiče ove primjene. Kao drugo, što se tiče političke e, potpore, potpore javnosti. E, mi smo pokrenuli javnu raspravu kako bismo vidjeli što ljudi misle, što misle dionici o e, CCS-u. Dobili smo određene odgovore, provodimo analizu Sada osluškujemo i zato e, su dobrodošle rasprave i izvješća kao što je izvješće koje je pripremio Chris Davis. E, to nam je podloga temeljem koje možemo izraditi prijedloge e, kako bismo pokrenuli određene aktivnosti u Europskoj uniji. Hvala. Hvala. Nadopunila bih ono što je što su rekli kolege. E, ne bih iznosila nikakve prijeporne političke izjave, to nije naša namjera. U ovom trenutku doista cijenimo to što imamo mogućnost sudjelovati u ovoj raspravi i što vam možemo reći u kojoj smo fazi što se tiče provedbe TCS-a u Europi, barem s aspekta komisije. Dakle, e, osim toga željela bih nadopuniti ono što je već e, rečeno u svezi s direktivom o CCS-u. E, I Chris Davis je postavio pitanje u tom smislu. Postojalo je e, vrijeme u lipnju 2011. kada je bio rok za preuzimanje, odnosno prenošenje direktive i samo mali broj država članica podnijelo je izvješće o cjelovitom ili djelomičnom preuzimanju direktive u međuvremenu se situacija bitno popravila barem u većini država članica koje podržavaju CCS. U tom trenutku samo jedna država članica nije podnijela izvješće o preuzimanju direktive komisiji. Radimo na provedbenom izvješću o direktivi CCS e, i e, provedbenom izvješću za vijeće i parlament e, tako da e, promatramo u kojoj se fazi nalazi provedba ove direktive. Hvala. Hvala komisiji. 3. listopada je rok za podnošenje amandmana. I 4. i 5. listopada razgovarat ćemo o tim amandmanima. Komisija je pozvana i molimo da prenesete i svojim šefovima kako bi oni mogli sudjelovati u raspravi kada budemo raspravljali o amandmanima. Mi ćemo 27. E, i 28. listopada raspravljati, odnosno studenog raspravljati o izvješću. Zahvaljujem svim sudionicima rasprave, a sada e, prelazimo na osmu točku dnevnog reda. E, izvješće Vitorija Prodija, Europska strategija za plastični otpad u okolišu. Izvolite. Hvala. Ovo je vrlo važno pitanje. Zato što ima sežne posljedice za okoliš. E, tu imam pred očima one E, velike površine e, plastičnih vrećica koje bi mogle pokriti cijele kontinente e, koje prekrivaju oceane i iz tog razloga moramo razmišljati o odgovarajućem rješenju, a tu poneprije mislim na ambalažu od plastike. Ne postoje određene konkretne odredbe koje bi se odnosile na plastičnu ambalažu. E, na ambalažu otpada oko 40% plastičnog otpada koji završava u okolišu. Stoga smatram da je iznimno važno da poduzmemo analizu direktive i preispitamo je kako bismo e, razlikovali između tržišnih pravila, pravila o označavanju, a isto tako odredbi koje se odnose na zaštitu okoliša, e, životni ciklus i ciljeve e, na području recikliranja. Određeni predstavnici industrije moraju razmotriti bitne elemente. Kada govorimo o proizvodnji novih e, plastičnih ambalažnih e, materijala, to uključuje ogromne troškove po toni, a kada govorimo o otpadu, ako to nazivamo otpadom, do 40% mase e, kod proizvodnje e, može se izdvojiti i onda je trošak samo 900 e, eura po toni, a ne više 1400 po toni i to bi zapravo bio naš cilj da uvedemo mogućnost kružnog gospodarenja, da ne pratimo životni ciklus samo do odlagališta, nego i da radimo na ponovnom korištenju, odnosno oporabi proizvoda. Naravno da je to potrebno organizirati na odgovarajući način. E, I tu je važno odvojeno sakupljanje i e, tu bi nam onda bilo potrebno odgovarajuće označavanje plastičnih materijala kako bi e, razvrstavanje moglo biti brže i uspješnije. E, što e, preciznije razdvajamo otpad, to će nam biti lakše osigurati ponovno korištenje plastičnog otpada. To je izazov s kojim se moramo suočiti. Na koji način možemo recikliranje plastike učiniti ekonomičnijim. Što se tiče e, spaljivanja e, plastičnog otpada koji se može reciklirati, e, za to je potrebno uvesti i sankcije. Isto tako moramo raditi na informiranju javnosti jer ovisimo o javnom mnjenju. E, na koncu bih želio još nešto istaknuti. E, postoji jedna pogreška, e, barem u talijanskoj inačici, u dijelu koji se odnosi na obrazloženje. Došlo je do neke jezične pogreške. No, što se tiče e, stakla, tu smo osigurali oporabu i e, sustav funkcionira. Smatram da trebamo raditi na tome da si osiguramo međusobnu podršku. E, Biću zahvala na doprinosima kolegica i kolega i njihovim idejama o tome kako možemo riješiti ovaj problem. Hvala lijepa. bili ste e, puno kraći nego inače. Imam nekoliko govornika u ime e, klubova, e, izvjestitelj u Sjeni, a prvo iz kluba Pučana Antonesku. Zahvaljujem gospodinu Prodiju na izvješću. To je odlična pravna osnova. Naravno da je potrebno daleko više koristiti plastičnu ambalažu, odnosno reciklirati je. E, problem je što plastika dugo ostaje u okolišu, a riječ je o jeftinom proizvodu koji se jako puno koristi i zato postoje problemi što se tiče e, sve veće korištenja i odlaganja. E, izvjestitelj je spomenuo puno važnih aspekata. Ja bih e, željela istaknuti neke od njih koji će biti sadržani u mojim amandmanima. Na početku bih istaknula da postoje tri pravne osnove odnosno direktive koje se odnose na otpad, direktiva o ambalaži i direktiva o elektroničkom otpadu. One se još uvijek ne primjenjuju na odgovarajući način i iz tog razloga je potrebno ponovno vrednovati sadašnju situaciju. Što se tiče temeljnog izvješća, ovo je E, jedno od područja gdje dolazi do e, povrede propisa, a bitno je osigurati bolje korištenje i odgovarajuće recikliranje. Potrebno je osigurati bolje korištenje plastičnog otpada, oporabu i recikliranje. Postoje e, velike razlike između država članica, do toga je dovela gospodarska situacija. E, potrebna infrastruktura i investicije su obustavljene i iz tog razloga moramo biti vrlo oprezni što se tiče definiranja obveznih ciljeva jer u protivnom oni neće biti ostvarivi. državama članicama treba i prijelazno razdoblje e, kako bi se osigurala oporaba i recikliranje potrebno je izgraditi postrojenja i tu mnoge države članice zaostaju skoro 60% materijala se ne reciklira, a potrebno je uspostaviti i odgovarajući sustav prikupljanja. Postoje vrlo ambiciozni ciljevi u sklopu strategije 2020, što je dobro. Potrebno je razviti potrebnu infrastrukturu, jer u protivnom će se e, razviti e, tržište izvan Europske unije. Moramo raditi na e, financiranju recikliranja, a korištenje u energetske svrhe je dopunsko korištenje. upravljanje odlaganjem na odlagalištima, e, spaljivanje e, je e, nešto za što je potrebno osigurati odgovarajuće upravljanje i sam tok recikliranja je potrebno poboljšati kako ne bismo imali preklapanja a što se tiče materijala koji nisu bio razgradivi do 2020. imamo vrlo ambiciozne ciljeve. Trebamo dati priliku ovoj industriji da se razvije. Međutim, isto tako moramo jasno razlikovati između biorazgradivih eh, materijala i onih koji to nisu. I Treba nam dobar sustav označavanja kako bismo izbjegli e, nesporazume. E, moramo imati europske standarde koji se trebaju temeljiti na općim metodama ispitivanja na europskoj razini kako bismo točno znali što je što. U svakom slučaju e, treba nam daleko više detalja, daleko više informacija o ovoj temi. E, čak e, i e, počevši od cilja osmišljavanja proizvoda moramo imati na umu cilj recikliranja jer što je bolji dizajn proizvoda to će biti lakše osigurati recikliranje proizvoda na kraju. Ispričavam se ako je ovo dugo trajalo. Hvala lijepa. Izvjestitelj u kolega Brandi, izvolite. Hvala. Zahvaljujem Vitoriju Prodiju na ovom jako dobrom nacrtu izvještaja. Mislim eh, da si definirao prave probleme i postavio prave ciljeve. U potpunosti se slažem eh, s onim što si rekao da vrlo nizak postotak eh, plastike koja se reciklira predstavlja veliki problem i to je sramota. Sjećam se kada sam posjetio jedno postrojenje za recikliranje e, plastične ambalaže u Rotterdamu prošle godine. E, četiri od pet recikliranih kategorija bile su jeftinije kao sirovina od primarne sirovine. Znači, e, postoji jako dobar argument za recikliranje, plastične ambalaže i moje pitanje je zašto se to ne imitira u drugim dijelovima Europe na jedan daleko brži način. Naravno, e, glavni je e, problem to što se plastika raspada u vodi i onda imamo te male komadiće u oceanu e, koji su prisutni u posvuda u oceanima i najudaljenijim dijelovima ovog planeta i to je nešto što više ne možemo riješiti. Međutim, moramo spriječiti da nove količine završavaju u oceanu i raspadaju se usput rečeno mladi student sa sveučilišta u Delftu u Nizozemskoj e, izradio je e, jedan krasan uređaj koji jede plastiku koja pluta u oceanu, a koristi sunčevu energiju. E, potražite to na googlu doista je nevjerojatno. Jede plastiku, možda bi to bilo jedno rješenje za uklanjanje onih plastičnih otoka koji plutaju po oceanima imam jedno pitanje e, za komisiju, dosta čekamo već na to, a pitanje je kada ćemo e, početi sa ozbiljnim rješavanjem problema korištenja plastičnih vrećica? Četvrtina zemalja ograničila je i uvela određene mjere što se tiče e, plastičnih vrećica. Nekoliko zemalja u Europi to radi i ima jako dobre rezultate ali ne samo da smo mi kao Europa daleko iza nekih drugih zemalja, nego sada čak ugrožavamo ono što su ostvarile zemlje u Europi koje rješavaju taj problem. I to e, zbog toga što e, zbog e, propisa Europske unije nije više moguće provoditi te mjere. A rezultati su nevjerojatni. U Irskoj 90% manje plastičnih vrećica nakon uvođenja naknade. Kina dvije trećine manje nakon što su uveli zabranu. U Washingtonu u jednom mjesecu e, sa 22 milijuna plastičnih vrećica e, smanjili su to na 3 milijuna. Znači rezultati su nevjerojatni i ja doista ne razumijem zašto Europska komisija tako dugo čeka sa svojim prijedlogom da što se mene tiče zabrani e, korištenje plastičnih vrećica u Europskoj uniji jer ima tako puno dobrih alternativa ili barem da se uvedu određene naknade, namete ili neki drugi prijedlozi za rješavanje ovog problema. Već godinama radim na ovom problemu, organiziram seminare i tako dalje i tako dalje i moje glavno pitanje komisiji je gdje je taj prijedlog e, koji će se baviti tim problemom e, plastičnih vrećica? Hvala. A sada za zelene Margarita On. Hvala. Gospodine predsjedavajući, kao prvo želim podržati ovo što je rekao gospodin Garbrandi. Mislim da je zaista neophodno da moramo učiniti nešto u vezi sa plastičnim vrećicama. To je absurdno. Kako možemo objasniti da naš vlastiti EU sistem blokira dobre rješenja. To zaista nije dobro objasniti našim, nije lako objasniti našim biračima, a pred nama su izbori imamo jedan problem sa legitimitetom. Situacija je takva da moramo e, objasniti biračima, odnosno našim građanima zašto bi oni trebali podržavati Europsku uniju. Zato zaista hitno moramo riješiti ovaj problem. E, gospodinu Prodi želim zahvaliti na jako dobrom izvješću. Plastika je važna. Važna nam je u svakodnevnom životu, kako možemo, ne možemo uopće funkcionirati bez plastike, to ne možemo ni zamisliti. Ali također je čudno, odnosno teško shvatiti kako taj materijal koji je moguće reciklirati, zašto završava kao obično smeće? Zašto to ne odvajamo i ne recikliramo? To ne možemo objasniti. E, ili moramo smanjiti količine, rekli smo da 70, 50, 75% do 2020. da je to ambiciozan cilj e, ja ne tvrdim da je to problem koji je lako rješiv, ali e, želim reći još nešto, a to govorim kao dankinja. Mi smo stvarno piromanijaci, mi sve spaljujemo. Imamo spalionice za svašta i smo u svijetu po spaljivanju. Ja nisam baš jako ponosna na to. mislim da je to najgluplji način e, najgluplja stvar koja se može činiti sa plastikom ili ajde druga po redu na popisu glupih rješenja Spalio, spalionica do duše pomaže odnosno i mi ne možemo uvjeriti piromanijake da prestanu sa tim spaljivanjem ali dopustite da vašu pozornost privučem na otrovne tvari na koje se također moramo koncentrirati. Postoje a te tvari postoje i mislim da moramo biti e, oprezni i da se moram, da je to način kako se moramo boriti protiv e, tih prijednji e, našem okolišu. Možda bi bio otpad e, mogao biti rješenje za ovaj problem, mislim da bi to bilo moguće, ali u tom slučaju bi također bilo neophodno recikliranje, ne možemo to jednostavno ostaviti u prirodi. U svakom slučaju točno je da se ne može hvatati i jesti ovo šta pluta po oceanima. E, postoje razni proizvodi koji sadrže plastiku. Mislim da bismo to morali odmah e, izvaditi van. Zapravo mene iznenađuje da da toliko nas nije svjesno činjenice da naša pasta za zube, na primjer, sadrži jako veliki postotak plastike. Hvala lijepa. Hvala lijepa e, sljedeća govornica. Ja govorim u ime gospođe Rozbah koja danas nije ovdje. Jako nam je drago da je izvjestitelj uključio temu skupljanje otpada u svoje izvješće. To je pitanje koje se međutim ne može izdvojiti od e, e, pitanja drugih proizvoda. E, što se tiče subvencioniranja, spaljivanja, plastičnog otpada mislim da to treba sagledati u širem kontekstu Nadalje također pozdravljamo e, ovo što je rečeno o e, ograničavanju e, izvoženja plastičnog otpada iz Europske unije. Mi vjerujemo da ne bismo trebali nastaviti tretirati plastiku samo kao smeće, nego ga trebamo početi tretirati kao sirovinu, izvor sirovine. Što se tiče bio razgradive plastike, mislim da naše zakonodavstvo treba biti e, konzistentno na godišnjoj razini, to je područje koje e, jako raste, e, radi se o tome što se može reciklirati, što bi trebalo reciklirati, E, oni koji spaljuju plastiku često zapravo vjeruju da rade nešto dobro za okoliš, ali ne postoji jasan koncept o tome što to zapravo znači, ne postoji jedno jasno shvaćanje o tome da i bio e, razgradiva plastika također dospjeva u oceane i tamo može e, biti štetna za e, život e, u oceanu, odnosno organizme koji u njemu žive. Na kraju, gospođa Rozbak bi željela zahvaliti izvjestitelju na njegovom izvješću i veselimo se budućoj raspravi o ovoj temi. Hvala lijepa. Time smo došli do time smo završili sa govorima izvjestitelja u sjeni a sada će e, riječ dobiti ostali članovi odbora koji su se javili za riječ imamo ovdje cijeli popis jesam li ikoga zaboravio spomenuti nisam e, molim vas da se držite okvira e, od jedne minute za svoje izlaganje jedna minuta ni iz daleka nije dovoljna. Želim čestitati izvjestitelju sa puno alana nam je iznio e, e, ukratko svoje izvješće. On ima pravo kad još jednom upućuje na činjenicu da smo u posljednjih par mjeseci imali raspravu o resursima i tu smo govorili što se moramo, što se moramo, sad odjedno smo prešli na formulaciju što možemo. E, time e, jedna, jedna stara dobra e, kolegica je već prije dosta godina se ljutila na to da smo na krivi način postavili hijerarhiju u politici e, upravljanja otpadom. Mislim da je već tada, da je tada ona imala pravo, ali da danas nema pravo, odnosno e, time ako, ako e, mi, mi e, trenutno sve što poduzimamo samo ide na vodu ovima koji spaljuju, odnosno investiraju u spalionice. Moje, kolegi, moje kolege iz Danske ima pravo da je to možda najlošije rješenje i treba biti dovoljno hrabar i napisati da je to loše rješenje, a potom moramo raditi na osvještavanju tih stvari kod e, naše javnosti. Dakle, e, e, mi moramo štediti resurse sirovine i ostaviti ih u nasljedstvo budućim generacijama mi tu u ovom području međutim nemamo prave inovacije ako danas e, sve pod, pod pojmom recikliranje e, vodimo ispaljivanje onda tu zapravo nikad nećemo doći do pravih e, tehnologija i pogona za recikliranje jer sve ide u spalionice dakle to moramo temeljito promijeniti želja da neke vrste plastike u doglednoj budućnosti budu zabranjene je zapravo samo želja ja ne znam kako bi se to moglo izvesti i kako bi se to ikome moglo objasniti to, će, to neće uspjeti ako neke vrste plastike stigmatiziramo mislim da to nema šanse ni u Berlinu ni u Briselu. Hvala lijepa, sljedeći govornik e, dobro je da e, o ovom problemu govorimo prije e, izbora za sljedeći, sljedećih izbora za Europski parlament s jedne strane plastična ambalaža je praktična, s druge strane naravno postoji problem e, sa okolišom jer kad se e, plastični otpad e, baci završava u okolišu odnosno u svjetskim morima. Vittorio Prodi je zapravo dao jako dobre prijedloge po mom mišljenju. Mislim da plastika mora imati svoju cijenu jer ako je plastična onda je jednostavno bacamo i završava u okolišu, ako međutim ona ima svoju vrijednost onda će biti sakupljana. E, moramo još jednom provjeriti različite vrste plastike koje sadrže otvorne tvari koje se mogu smanjiti i kako se to može maknuti iz tržišta i iz okoliša. E, trebamo si postaviti ciljeve što se tiče recikliranja. Ovdje predloženi ciljevi su ambiciozni, ali mi već imamo do, slučajeve dobre prakse u Europskoj uniji, postoje zemlje koje već postižu to što si mi želimo postaviti kao ciljeve e, i neke, e, neke e, komune, odnosno lokalne i regionalne, lokalne i regionalna rješenja postoje koja funkcioniraju. Mislim da možemo postići još mnogo više, E, i da trebamo i kontrolirati izvoz smeća jer ne možemo naše probleme prebacivati na druge kontinente. E, e, mi imamo jednu parolu naše strategije za 2020. koja se zove efikasnost korišten, učinkovito korištenje resursa i mislim da se toga trebamo pridržavati. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja se slažem sa predlozima gospodina Prodija, ali samo bih htio e, reći da ovaj rok 2020. koji se tu spominje Dakle, radi se o e, tome da zaista zaštitimo područja koja su pod zaštitom nije baš prihvatljivo da upravo u osobito vrijednim područjima koja bi trebali štititi e, završavaju dijelovi plastičnog otpada. Mislim da je potrebno uvesti odgovarajuće mjere e, kako bi se promatrale količine u pojedinim zemljama članicama kad se radi o izvozu i ponovnoj upotrebi PVC boca tu bismo mogli zapravo uvesti pilot projekte e, dakle mogli bismo osnovati jednu e, evropsku e, evropski monitoring na evropskoj razini. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. za budućnost vezane za ovu strategiju. ja želim zahvaliti gospodinu Vitoriju prodiju na ovakvom tekstu ali e, ovdje govorimo da treba osvijestiti javnost. meni se čini da bi najviše trebalo osvijestiti mlade i da bi mladi trebali biti ti koji će voditi računa o tome kako će izgledati budućnost u kojoj će oni živjeti. znači oni su kreatori svoje budućnosti i kod njih bi trebalo osvijestiti ovu činjenicu o štetnosti plastičnog otpada slažem se da treba preispitati postojeće direktive jer nažalost one postoje ali nisu implementirane u svim zemljama članicama zbog e, određenih razloga zbog različitog stupnja ekonomskog razvoja. E, najveći izazivač i najveći problem su plastične vrećice dok je s plastičnim bocama nešto bolje. spaljivanje otpada definitivno treba sankcionirati smatram da je to jako loše i potrebno je educirati građanstvo oko razdvajanja otpada. smatram da je to ključna tema i ne završiti s otpadom tamo na odlagalištu nego to treba biti izvjesni perpetuum mobile dakle vrtit se stalno u krug vezano za recikliranje što mene osobno posebno ovdje interesira to je otpad u moru ovdje ste govorili o oceanima ja dolazim iz hrvatske dolazim iz dubrovnika koji se nalazi na jadranskom moru i to je najveći problem su plastične vrećice i otpad u moru. isto tako je problem s tržištem izvan europske unije. mi sada imamo granicu nalazimo se na granici europske unije koja je duga tisuću kilometara. dakle treba spriječiti razvoj tržišta u zemljama koje nisu članice europske unije i smatram da Bazelska e, konvencija nije dovoljno u primjeni znači radi se o praćenju, e, praćenju otpada radi se o morskim lukama i radi se o nadzoru zato smatram da je vrlo važno bazelsku konvenciju So, als nächste spricht Frau Lubcheva und für eine Minute bitte. Wir kommen sonst wirklich in arge Schwierigkeiten, weil die Kommission noch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 i da je korisna ova rasprava polazna osnova e, odnosno podaci koji su izloženi su vrlo uzbudljivi tu međutim možemo primijetiti dvije suprotne tendencije s jedne strane imamo sve više od plastičnog otpada e, osobito od e, ambalaže i to je sve atraktivnije i sve slojevitije, međutim samo jednom se upotrebljava, a količina upravo tog plastičnog otpada stalno raste. Zato mi se čini da je doista krajnji trenutak da postignemo jednu ravnotežu e, što se tiče E, ambalaže i da vidimo kod kojih e, proizvoda uopće ima smisla upotrebiti e, ambalažu koja je samo jednom upotrebljena. Moramo riješiti te probleme kako bismo smanjili količinu otpada sljedeći govornik. Hvala lijepa. Dakle, plastika nije samo loša, to je komisija već e, objasnila u svojoj zelenoj knjizi. E, međutim, plastika znači i e, životni kvalitetu života. Što se mene tiče, postoje tri važne stvari. Prvo je izbjegavanje, dakle tu E, ne, mož, ne mogu plastične vrećice biti besplatne. Nadalje, recikliranje, e, dakle zašto bi morala kućište od mobitela biti novo svaki put kad kupimo novi mobitel E, i kao treće bio razgradiva plastika to moramo objasniti bio nije uvijek dobro moramo objasniti da tu postoji još velika količina neznanja i kao četvrto želim zahvaliti kolegi Prodiju e, da je kao prvo e, govorio o postojećim zakonima koji međutim trebaju biti provedeni i implementirani hvala Sofija ni jedna minuta kao i uvijek Hvala. Čestitke izvjestitelju gospodinu Prodiju na kvaliteti njegovog izvješća. Nekoliko stvari. Da, e, treba razraditi europsku strategiju kako bismo konsolidirali pravni okvir, europski pravni okvir koji se odnosi na otpad. No također moramo razmisliti o svemu e, što se odnosi na programirano zastarijevanje proizvoda. Ovo je problem koji se mora riješiti na europskoj razini. Treba osnažiti, pojačati pravne odgovornosti u pogledu one plastike koja se može kompostirati i biorazgradive plastike. Pomorski otpad e, kolegica je malo čas rekla da e, treba razmisliti o tom aspektu pogotovo što se tiče porijekla izvora moramo vidjeti odakle dolazi taj otpad kad je riječ o sredozemlju ja sam četiri godine živjela u maroku i uvjeravam vas e, korištenje plastičnog materijala je tamo prestrašno i mi trpimo posljedice toga hvala lijepa Juda Hauk, jedna minuta hvala lijepa Neću hvaliti Vitorija za njegovo izvješće, on i onako zna da je napisao dobro izvješće. I osim toga mislim da ovo nisu samo snovi, snovi zelenih, e, nego da se radi o stvarnosti koja nas upozorava. Mi smo za zabranu odlaganja i dajemo prednost e, mehaničkom recikliranju, ali već sada upozoravam, ne smijemo naprosto e, reći da ne smije postojati energetska uporaba. E, tako dugo dok nemamo alternative moramo i to zahtijevati jer u protivnom će samo doći do zlouporabe. Kao drugo, jasno, e, plastika mora imati cijenu za potrošače i meni je zamislivo da uvedemo jedan e, sustav kaucije za plastičnu ambalažu, plastične boce i da, mi jesmo i podržavamo visoke ciljeve recikliranja, to u potpunosti podržavam, međutim mora postojati i tržište za sekundarne sirovine. I tu smo ponovno ondje gdje smo se nalazili kada smo govorili o elektroničkom otpadu. Radi se o dizajnu proizvoda. Odatle moramo krenuti. Što se tiče plastičnih proizvoda koji nam olakšavaju život, e, mora postojati mogućnost za njihovo recikliranje. I tu doista smatram da ponovno trebamo pokušati e, uključiti troškove za recikliranje proizvoda. Znam e, da e, to nije prošlo što se tiče direktive o starim uređajima, ali to ne znači da ne moramo ponovno pokušati. Hvala. Na jednoj minuti. A sada dajem riječ e, komisiji. Izvolite. Hvala. Mogu biti vrlo kratak. Na svu sreću e, sudjelujem u vrlo živahnoj debati koja nije kontroverzna između Europskog parlamenta i komisije. E, mi smo se konzultirali prije izdavanja zelene knjige, e, imamo također mišljenje odbora regija, gospodarskog i socijalnog odbora. E, interes javnosti je vrlo velik u svim državama članicama. Mi smo analizirali otprilike 276 E, anketa, odnosno ispitanika i gotovo smo završili s rezultatima. Sutra e, gospodin Prodi u parlamentu organizira jedan seminar i mi ćemo im iskoristiti tu priliku da prezentiramo rezultate. Ja vam neću sada o njima govoriti, ali e, gotovo svi kontroverzni e, aspekti ovog problema su i tekako dobro shvaćeni e, i tekako ih razumijevaju svi dionici iz industrijskog sektora. Ja nisam u početku očekivao tako veliku spremnost da se prihvati i da se da potpora ovoj zelenoj knjizi jer je riječ o jedno dosta, dosta odvažnom dokumentu, ali odvažni moramo biti. Mislim da imamo podršku i da smo spremni nastaviti. Hvala lijepa. To rado čujemo, a sada zaključno izvjestitelj Vittorio Prodi. tutti quelli che sono intervenuti perché è stato veramente una... Hvala svima koji su uzeli riječ u ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Hvala također naravno mojim suradnicima. Uzet ćemo svakako u obzir sve iznesene komentare, no dozvolite samo kratko da objasnim zašto e, je nešto izneseno na način kako je e, bioplastika je dio biomasa, ona sama po sebi nije bolja od drugih sličnih proizvoda. Kada se govori, treba postaviti razliku između biorazgradive plastike i plastike koja se može kompostirati. Jedan biorazgradivi proizvod ima s porijeklu biomasi. Odnosno jedna, jedan način uporabe može se koristiti više načina. Zatim imate plastiku koja se naziva oksorazgradivom plastikom. Riječ je o takvom načinu uništavanja plastike koji za sobom ostavlja netaknutim neke molekularne karakteristike materijala što je daleko opasnije. Riječ je o vrlo sitnim mikrokoličinama koje onda nalazimo u e, životinjama, uključujući i ribu i koje tako imaju još štetnije posljedice od obične plastike. U svakom slučaju mislim da možemo ići dalje od slogana. Mislim da je moguće da oni koji proizvode otpad da taj isti otpad tretiraju na prihvatljiv način odnosno korisnik mora shvatiti da je na njemu da tretira taj otpad kao da je sirovina jer će to na kraju ući u konačni trošak svih operacija i proizvodnje. I najzad dozvolite da na što se rokova tiče, britanska vlada je iznijela kao podatak

primamo naravno na znanje i uzet ćemo u obzir sve sugestije. I ja se nadam da uz vašu pomoć ćemo moći poboljšati kvalitetu dokumenta. Zahvaljujem Vitoriju Prodiju i svima koji su sudjelovali u raspravi. Zahvaljujem komisiji. Mislim da je ovo važno izvješće. Svjesni smo toga da su postojale pogreške u prošlosti što se tiče hijerarhije otpada. To je goruća tema. I ja dolazim iz mjesta na obali kad vidim koliko e, ribari zapravo love smeća u Sjevernom moru, to je nevjerojatno i zato je potrebno poduzeti mjere, a na pravom smo putu. Rasprava o amandmanima bit će 25. E, 26. je 25. 26. rujna. E, rok je 4. listopada. 4. i 5. je glasovanje a e, na plenarnom zasjedanju će biti na dnevnom redu u prosincu. E, u budućnosti situacija za prevoditelje uopće neće biti laka. Ako e, budete čitali svoje priloge velikom brzinom, možda bi bilo daleko jednostavnije ako biste ostavili tekst po strani, možete ga podijeliti, ali puno je bolje ako slobodno govorite jer u protivnom naprosto možete dati taj pripremljeni pisani tekst e, u zapisnik. E, sada prelazimo na točku šest koju smo odgodili, a po točkom 6 radi se o prigovoru e, prema članku 88. stavku 2. u pogledu službenih kontrola proizvoda životinskog podrijetla za ljudsku prehranu. Linda McEwan. E, ja bih samo kratko željela objasniti e, zašto sam e, zabrinuta zbog ove mjere komitologije. Ono što se ovdje predlaže je da u klaonicama uklonimo sustav u kojem inspektori mogu rukovati lešinama i e, zasjecati e, limfne čvorove u slučaju abscesa. Dakle, e, komisija predlaže da inspektori to više ne rade, da ne provjeravaju limfne čvorove, jer citiraju studiju o EFSA o zdravlju životinja. EFSA je rekla, oni citiraju, da kada inspektori zasjecaju limfne čvorove, dolazi do problema u prehrambenom lancu. Međutim, komisija eh, ne citira sve što kaže, sve što stoji u studiji EFSA. EFSA kaže da je najbolji način da se spriječi infekcija ukloniti glavu životinje prije nego što uđe u hranidbeni lanac. Dakle, glava se mora staviti u zasebnu plastičnu vrećicu. I isto tako ne stoji da ostali koji su uključeni u prehrambeni lanac rukuju životinjama, ljudi koji rade u klaonici i oni mogu raširiti infekciju. Jako sam zabrinuta i čini mi se da komisija predlaže jednu mjeru koja bi e, ograničila kontrolu na vizualnu inspekciju, a ne uvažava sve preporuke EFSE i skeptična sam e, što se tiče razloga zašto predlažu ovu mjeru i skeptična sam što se tiče e, prijedloga mjere komitologije koja je e, podnesena 17.6. tako da imamo vrlo kratko vrijeme za prigovor. Zašto? ako je vrijeme e, za prigovora dva dana nakon stanke. Zašto se time bavimo sada kada zapravo postoji novi zakon koji je na stolu e, o cijeloj temi inspekcija mesa, a sada ćemo se početi time baviti. Zašto ne možemo sačekati da bi se time bavili? Umjesto toga sada moramo sve obaviti na brzinu. Osim toga, zabrinuta sam i zbog sljedećeg. Razgovarala sam s inspektorima u ovom području. E, glave životinja završavaju u prehramenom lancu. Znači, ako e, su svinje na liniji klanja i ne provjeravaju se abscesi, e, te životinje završavaju u postrojenjima za rasjecanje i onda se postavlja pitanje na koji način spriječiti da e, meso sa abscesima i e, drugim e, abnormalnostima završe u prehrambenom lancu i na koncu završe u kobasicama koje su na policama. I to je ono što moramo osigurati. Glave životinja moraju se ukloniti zasebno i tu bih molila objašnjenje komisije. Osim toga, e, molila bih objašnjenje e, zašto sada, zašto ako smatraju da je to važno, e, nisu mogli ovo obaviti u sklopu opće revizije direktive. 2006. mi smo u parlamentu dogovorili velike promjene u sustavu kako se provode kontrole mesa. Neke od tih mjera uzrokovane su skandalima i zapravo e, su dovele, e, sustav je doveo do uzroka e, skandala sa konjskim mesom. u mojoj zemlji dolazi do inspekcije samo svakih šest mjeseci i postoje najavljene inspekcije, a postoji razlika između rasjekaonica i klaonica. I molim objašnjenje komisije. Znam da državne agencije kažu da je to dobro i organizacije za kontrolu hrane. Međutim, to su oni isti ljudi koji su tražili radikalne reforme 2006. i željeli su da krenemo dalje u korak dalje u 2006. kako bismo imali potpuno neovisne kontrole mesa. E, ono što me brine je to što mi se čini da isti ljudi u komisiji žele e, smanjiti neovisnost kontrole e, hrane u mesnoj industriji kako bi poduzeća više radila na samokontroli. Mislim da je konski, skandal sa konskim mesom pokazao da ovaj sustav ne funkcionira i zato e, smatram da bi bilo dobro da uložimo prigovor, da razmotrimo ovo pitanje i da se time bavimo u sklopu opće revizije režima kontrole. E, voljela bih kada bi me komisija uvjerila E, da e, meso s abscesima i drugim nepravilnostima neće završiti u prehrambenom e, lancu. Europska federacija veterinara, Europske udruge potrošača i svi drugi trebaju biti sigurni da se može osigurati neovisna kontrola mesa u klaonicama jer se na taj način mogu e, spriječiti problemi u prehrambenom lancu. Doista sam zabrinuta zbog ovog pitanja i nadam se da će me kolege podržati i čekam da čujem što će reći komisija. Hvala lijepa. E, moramo voditi računa o vremenu koje nam je na raspolaganju, a sada Jill Evans. Hvala. Temeljem odgovora i kontakata koje sam imala u svezi s ovim pitanjem, e, mislim da to odražava zabrinutost koja je iznesena. E, dobila sam uvjerljive dokaze da je riječ o važnom pitanju kvalitete hrane. E, I brine me to što nisu provedene sve preporuke EFSE i zašto je naglasak na samo jednoj. E, ovdje e, moramo biti svjesni toga da govorimo i o različitim klaonicama, e, različite veličine. Postoje i manje klaonice, ali kada govorimo o većim klaonicama, tu se radi o stotinama životinja koje su predmet kontrole. Vizualna kontrola može funkcionirati u malim klaonicama, ali u velikim nije realna. Neovisna kontrola mesa važan je element u e, sigurnosti hrane i standardima kontrole. To moramo zaštititi. I nije mi jasno kada pogledam ova izvješća e, može li samo vizualna inspekcija smanjiti unakrsnu e, kontaminaciju. Mišljenje EFSA, kaže da dolazi do smanjenog broja otkrivenih slučajeva, a Agencija za standarde isto tako tvrdi da to doduše nije značajno, ali meni to nije potpuno jasno pitanje. Naravno da nitko od nas ne želi da sesiji i druge nepravilnosti završe u prehrambenom lancu zato ulažem prigovor i želim da se vodi e, temeljita rasprava o e, pitanjima što je važno za potrošače i to treba biti uključeno u reviziju e, propisa o službenim kontrolama i trebamo imati otvorenu raspravu kako bismo mogli dobiti odgovore na sva ova pitanja i kako bismo mogli biti sigurni da je sve postavljeno kako treba i stoga molim kolege da glasuju za ovaj prijedlog. Hvala. Molim vas eh, da budete kratki. Eh, izvolite. Eh, pokušat ću biti kratka, već puno toga što sam htjela reći je već izneseno. Iskreno rečeno ne znam što se ovdje događa i moram reći da sam malo razočarana što se tiče postupka. Ne mislim e, da ovdje netko pokušava prevariti e, parlament namjerno. Međutim, pokrenuti postupak komitologije e, kada parlament ima stanku, a i sami znate koje vrijeme je na raspolaganju za odbijanje, to je početak rujna i stoga ovo nije poštena igra, morate biti svjesni toga. To izaziva nepovjerenje što se tiče vašeg ponašanja, ali istodobno moram reći da obično imam e, povjerenje u ono što radite, e, stopostotno povjerenje i zato sam zapravo iznenađena Iznenađuje me to što ste sada podnijeli e, prijedlog da se uvede nešto što slabi sigurnost prehrambenog lanca. Ako nam doista kažete da se e, životinje ne smiju dirati jer bi moglo doći do e, širenja zaraze, time zapravo kažete da postoji zaraza. Smatrate da postoji zaraza i ne smijete ih dirati. Ali što se onda događa? Te životinje, to meso završi u prehrambenom lancu a vi spriječavate veterinare i inspektore e, da e, e, kontroliraju hranu. Ovdje naravno govorimo o novcu jer naravno to dovodi do troškova. Koliko će vremena veterinare provesti u klaonici i promatrati životinje na liniji klanja? Hoće li to biti minuta, dvije ili koliko znam, znamo da to košta jako puno i znamo da države članice vrše pritisak. E, bilo bi mi drago kada biste se uspjeli oduprijeti tom pritisku. E, postoji još jedno pitanje. Zašto ste iz svih mjera koje je preporučila EFSA izabrali samo jednu? EFSA smatra da je dobro odvojiti glavu. Mi znamo da glava i kralježnica predstavljaju one dijelove koji su najosjetljiviji i mogu dovesti do zaraze. Osim toga, zašto niste čekali e, što se tiče e, higijenskog paketa koje je pred nama e, preispitivanje tog zakonodavnog paketa? Jer ti propisi još nisu završeni a vi zapravo želite uvesti jedan presedan. Zašto ne možete e, čekati za redovni zakonodavni postupak? Mislim da to ne trebamo prihvatiti i ne trebamo prihvatiti ovaj način preko komitologije. Hvala lijepa na jednoj minuti. Dalje nastavljamo sa sljedećim govornikom. Izvolite. Hvala lijepa. Dagmar je upravo postavilo pitanje zašto donositi odluku u sklopu komitologije ako e, postoji redovni zakonodavni postupak pred parlamentom. Jednostavno rečeno. Ja se bojim da ako bi se ovaj prijedlog usvojio, e, došlo bi do jako puno novih e, skandala na području hrane, a mislim da nam to doista ne treba. E, čula sam ovaj argument da se životinje, da se meso ne smije dirati kako se ne bi širila zaraza. Međutim, ove godine Eh, Agencija za eh, prehrambene standarde u Ujedinjenom kraljevstvu objavila je jednu studiju u kojoj je usporedila nove i tradicionalne metode i ustanovili su eh, da ako se ne dira meso, to neće spriječiti unakrsnu zarazu, nego dovodi do statistički značajnog povećanja neotkrivene zaraze lešina dakle 53%. Jedna trećina slučajeva ostaje neotkrivena. E, bojim se da sustav u ujedinjenom kraljevstvu nije e, najgori među svim e, državama članicama. E, jasno nam je da klaonice žele ubrzati e, procedure i smanjiti troškove. Međutim, e, mi moramo voditi računa o zdravlju potrošača i povjerenju u prehrambeni lanac. Hvala. Četiri sekunde. Hvala lijepa. Zapravo je već sve rečeno. Ono ključno pitanje je zašto koristite postupak komitologije a već e, je pokrenut postupak što se tiče preispitivanja službenih e, kontrola u sklopu redovnog zakonodavnog postupka. E, molim podršku i vjerujem da sam se držao predviđenog roka. A sada ostali govornici. Jedna minuta. Frederik Dis faites mais nom de Corinne ja zapravo uzimam riječ u ime Corinne Lepage koja je izvjestiteljica u Sijeni za liberale koja nije danas mogla doći na sastanak. Evo ovo je njezino mišljenje i neke bilješke o ovom prijedlogu kojima e, se ograničava postmortem e, ispitivanje na čisto vizualno ispitivanje životinja kako bi se izbjegla zaraza vezana sa incizijama. Korin svača argument, međutim e, ako se želi ograničiti ova zaraza prema riječima stručnih e, udruga e, koje su isto ovo upućene postoji veća izloženost drugim rizicima koji se samo ovako mogu otkriti e, dakle palpativnim putem tako je naime mišljenje veterinara a pogotovo nakon nedavnih skandala uključujući skandal s konjskim mesom i Zbog toga ona a priori prihvaća e, prijedloge da se ovo riješi putem komitologije, ali bih htjela čuti druge e, isto tako prijedloge i mišljenja prije nego što se konačno očituje. Hvala lijepa. Sada riječ Judy Ja ne podržavam ovaj prigovor. E, ovo što je cijeli niz govornika povezao skandal s konskim mesom i ove mjere mislim da nije na mjestu. E, mi smo ovdje na ovom odboru dosta raspravljali o skandalu s konskim mesom i e, taj skandal je priznato je da se tu radilo o prevari, dakle o namjernoj prevari. Ako vi zapravo sada hoćete reći da će ova, e, ova, ovo što predlaže komisija dovesti do još više prevara, da će ljudi namjerno prodavati kontaminirano meso, mislim da je to vrlo ozbiljna optužba i mislim da je da zapravo dovodi u zablanu, zabludu i da se moramo pridržavati činjenica. Također se protivim upotrebi ovih, po mom mišljenju, pretjeranih statistika, hiperboličnih statistika. Dakle, broj neotkrivenih stručajeva, jedna trećina od čega 1,3% od svih životinja imaju e, te abscese i većina toga se otkrije a tamo gdje se radi i tamo gdje se radi o vizualnoj inspekciji. Dakle, ako govorite o jednoj trećini, to je onda jedna trećina od 1,3%. Dakle, ne radi se o dramatičnim brojkama. Dakle, uglavnom ja nemam problema o, s time da razmišljamo o ovome i raspravljamo o ovome, ali ovaj način kako se to prikazuje mislim da nije e, primjeren i oni ljudi koji su se meni obratili u vezi s ovim su bili predstavnici e, sindikata. Mislim da se može reći da naravno ove big business e, E, lobira kod komisije, međutim oni e, e, predstavnici sindikata žele zaštititi radna mjesta. Hvala lijepa, Gospodin potom Karšluta. Hvala lijepa, bit ću kratak. Pitanje o kojem raspravljamo, o tome raspravljamo već dulje vremena. Svi znamo da je ova sadašnja praksa ne, ne znači sigurno e, otkrivanje svih e, nedostataka to je kao prvo to je polazište, polazna točka. Komisija sada nešto predlaže, dakle da se jedna vrsta pregleda e, ukine, a ali ne predlažeš druge stvari koje bi se uvele kao nadopuna. Dakle, to je vrlo upitno i kao delegirani akt, a i samo po sebi. O čemu se tu radi? Dakle, samo vizualne, e, vizualne kontrole se e, obrazlužu na način koji, e, s kojim se ja ne slažem. Dakle, po mom mišljenju, ono što je tu od odlučujuće važnosti, do sada je bilo to uređeno tako da je veterinar e, mogao otvoriti životinju ako su nadležni organi dali svoju e, e, suglasnost, odnosno rekli da je to potrebno, a sada se u ovom prijedlogu više ne spominje nadležni organ, jer po mom mišljenju je to od odlučujuće važnosti jer e, e, mora postojati e, nadležni organ koji odobrava ovakve preglede. Hvala lijepa Chris Davis, Kašljuta. Mogu biti kratak jer Dagmar je već rekla sve što ja želim reći, ali želim reći jednu stvar – Judy Gerling. Čak i kad bi se radilo sa, kad bi jedina razlika između onoga što mi želimo i ovoga što predlaže komisija bila jedna trećina od 1,3%, to bi još uvijek značilo da stotine miliona na jedu meso svaki dan i da bi tisuće njih imale na stolu meso u kojem su bili tumori ili abscesi. To bi bio ogroman skandal, ljudi to neće prihvatiti i to moramo izbjeći te 400 tisuća zastrašujućih mesa na tanjuru. Dakle, čak i ako to zvuči kao nešto malo, ako e, se to pretvori konkretne brojke, to e, Evropljani ne želi imati na svojim tanjurima. Hvala lijepa. Riječ ima e, Chris Davis. Hvala gospodine predsjedavajući iako ne jedem meso već 25 godina, ja sam od toga odustao već mnogo prije vas koji spominjete ovdje apsuse i tumore. Zdravlje potrošača je naravno od najveće važnosti, međutim meni je rečeno da će ovaj prijedlog smanjiti rizike za zdravlje, a ne ih povećati. Ako komisija e, želi odbaciti ove prigovore, onda mislim da treba postaviti jedno specifično pitanje. E, dakle, e, prema informacijama koje sam ja dobio, veterinari podržavaju ovaj prijedlog. Međutim, čujem i s druge strane informaciju da veterinari ne podržavaju ovaj prijedlog. Može li nam komisija objasniti što je od ovoga slučaj? Sofija Okoni na jednu minutu. E, hvala. Što što je rečeno već? za pučane nama je jasno da se prednost treba znati dati e, životinskoj sigurnosti i zaštiti zdravlja građana. Riječ je o prilagodbi postojećih propisa koji će omogućiti veću e, sigurnost hrane. To se temelji na nekim e, izvještajima i u određenoj mjeri na zaključcima Europske agencije za sigurnost hrane. Što se tiče klaonica, ako bismo ukinuli postojeću kontrolu, zar ne bismo onda išli na uštrb opreza? Neće li se tako smanjiti oprez? E, zatim rečeno je da ako vizualna kontrola nije dovoljna da bi se onda pristupilo fizičkoj kontroli moje pitanje je tko to odlučuje tko će donijeti odluku u kojem trenutku se prelazi na ovu drugu vrstu ispitivanja zatim veća kontrola u klaonicama kako to može povećati kontrolu općenito i jesmo li sigurni da će to tako biti. To je sve. Hvala lijepa. Sada riječ želim dati predstavniku komisije koji može odgovoriti na postavljena pitanja. Hvala gospodine predsjedavajući. Najprije dopustite da objasnim zašto smo sada ovo e, ovaj predlog e, stavili na stol kao što znate glasanje je bilo u svibnju prevođenje je potrajalo e, i to je onda ušlo u sustav dakle u cjevovod i ja se ispričavam što je u ovom trenutku došao na dnevni red e, odnosno e, parlamentu na razmatranje ja se ispričavam zbog tog tajminga, mislim e, da to nije bila posljedica naših namjera. Htio bih se sada vratiti na e, kontrole kvalitete mesa. Dakle, sustav koji sada postoji potiče iz prošlog stoljeća. E, osnovno zakonodavstvo koje to regulira je iz 60. godina kada smo imali tuberkulozu, trihinozu i takve e, stvari, znači zaista velike opasnosti za ljudsko zdravlje i to se moglo prenositi kroz hranu hranu. Međutim, sada su većina tih rizika e, više e, nisu, ne postoje i nema životinja koje su pogođene tim infekcijama. Dakle, najveće opasnosti za javno zdravlje sada su salmonela i e, a kao što znamo to se ne može e, ustanoviti vizualnom inspekcijom. Dakle, moramo e, promijeniti e, zadaće veterinara Dakle, dopustite da najprije vrlo kratko objasnim što zapravo mi predlažemo, što e, time radimo. Mi tu uvodimo neke promjene e, što se tiče kontrola, inspekcija e, i zahtjevamo da se ustanovi status što se tiče trihinele. E, mislimo da to mora pregledati veterinar u klaonici. Mi također tu razjašnjavamo ulogu e, Međutim, mi tu zadržavamo odgovornost i ulogu službenog veterinara. Kao što je već nekoliko e, govornika reklo, ono što je vrlo važno je da veterinar kad vidi nešto e, što nije u redu mora naravno nastaviti time što će zarezati u meso odnosno e, međutim mi ga ne obvezujemo da e, sustavno to radi kod 100% svih životinja koje kontrolira Dakle, e, mora postojati jedna veza između informacije i inspekcije i e, zarazivanja u životinju. Dakle, veterinar mora zarazati u životinju ako prilikom vizualnog pregleda nađe da je nešto čudno. Međutim, mi također želimo ustanoviti malo konkretnija pravila što se tiče službenih kontrola, što se tiče mikrobioloških kriterija i salmonele. Ono što tu ne činimo, mi ne smanjujemo ulogu službenih veterinara. Njegova uloga i permanentna nazočnost službenog veterinara ostaje nepromjenjena i on i dalje mora pregledati sve, e, sva trupla, e, sve, sve lešine. Dakle, e, međutim, mi povećavamo intenzitet službenih kontrola što se tiče salmonele mi e, nećemo time smanjiti e, otkri, e, postotak otkrivanja potencijalnih opasnih uzročnika potencijalno opasnih za zdravlje. Dakle, ono, tri elementa su tu važna. Inspekcija prije klanja i poslije klanja E, naravno da veterinaru treba više vremena da kombinira e, sve te tri kontrole e, u što naravno uključuje i zarazivanje u meso. Dakle, pitanje abscesa koje je tu spomenuto. u slučaju abscesa limfni čvorovi ne izgledaju normalno, u tom slučaju će naravno veterinar zarezati u meso kako bi se osiguralo da abscesi nikako ne dospiju u e, prehrambeni lanac. E, tu imamo pravila koja su već primjenjiva u klaonicama. E, iz koje meso dalje odlazi mesaru, a potom e, potrošačima. Dakle, radi se o povećanju kontrola i Dakle, što se tiče ovog e, istraživanja EFSE, na kojem ovo temeljimo, da, ta studija je međutim već dosta stara, iz 2004. E, u osnovi se tu međutim radilo o istom sustavu koji je u upotrebi od e, kraja 60. godina E, u međuvremenu se dogodilo cijeli niz konferencija, seminara i tako dalje, neki od vas su i bili na tim sastancima i zaključci su bili da je tu treba veća fleksibilnost i da se moramo usredotočiti na one stvari koje su zaista e, e, prisutni rizici u našem prehrambenom lancu moramo se usredočiti dakle na njih, a ne više na e, tuberkulozu e, i ono e, s čime više nismo suočeni. Imamo i druge studije, osim ove EFSINE, dakle iz Velike Britanije, iz Danske i te druge studije potvrđuju da nema razlike u efikasnosti učinkovitosti između vizualnih inspekcija i ovih tradicionalnih inspekcija. Uloga veterinara e, pritom nije uopće smanjena da pače ona je proširena e, i pojačana time što on sad ima obavezu kontrolirati tri e, inspekciju u tri dijela dakle prije klanja poslije klanja E, dakle, on sad ima e, puno važniju ulogu i e, koja je utemeljena na realno prisutnim rizicima za ljudsko zdravlje. Dakle, ukratko ću sažeti, gospodine predsjedavajući, tu se radi o amandmanima, o izmjenama tehničke prirode čime se ne mijenja u biti uloga inspekcije i namjera nam je da učinimo inspekciju učinkovitijom i više koncentriranom na realno postojeće rizike i time ne želimo smanjiti ulogu službenih veterinara. S naše strane mi apsolutno nemamo namjeru e, kao što vi e, mislite deregulirati inspekciju mesa e, da pače E, mi i dalje e, smatramo važnim da službeni veterinari osiguravaju kvalitetu i sigurnost mesa. E, međutim, jedan element koji moramo prilagoditi, moramo staviti na raspravu su zakonodavcima, a to tu je i parlament. Hvala lijepa, ponovo izvjestiteljica Hvala lijepa. Vi ste rekli da su veterinari prisutni u klaonicama, međutim ono što sam ja čula je da oni nisu stalno tamo, nego samo odlaze tamo svakih šest mjeseci. Nekoć su oni bili stalno prisutni, međutim više to nije slučaj. I zato e, povezujemo ovu priču sa skandalom e, o konjskim mesom. E, Naravno, tada se radilo o prevarama, ali upravo pomanjkanje inspekcija je omogućilo tim prevarantima da uspješno e, e, varaju. Dakle, e, naravno radi se i o radnim mjestima i postoje sindikati koji su zainteresirani međutim komisija zna da smo upravo zato mi 2006. tražili reviziju e, postojećeg zakona ako vi zaista želite poboljšati higijenu onda tu postoji cijeli niz elemenata koje treba poboljšati a vi ste izabrali samo jedan zašto još jednom dajem riječ predstavniku komisije izvolite da Hvala. Da, u vezi sa nazočnošću veterinara u klaonicama, to je nešto što eh, je na snazi već eh, dulja od pet godina od posljednje revizije eh, zakona, zakonodavstva o postojećeg zakonodavstva. Dakle, prisustvo veterinara nije bilo obavezno, nego je to bilo prepušteno odluci nadležnih e, organa vlasti, dakle e, ako imate jednu ogromnu klaonicu, tu će veterinar biti stalno prisutan. Ako imate mali pogon, malu klaonicu, e, onda nije potrebno da veterinar bude stalno prisutan to je bilo prihvaćeno, opće prihvaćeno. U tom smislu mi smo samo uveli jednu fleksibilnost, dakle mi smo dopustili malim klaonicama da nastave proizvoditi, u svoj, proizvoditi bez e, stalne nazočnosti veterinara u vezi sa abscesima naravno e, jasno da nije prihvatljivo da e, takvo meso e, se dopusti da uđe u prehrambeni lanac mi smo međutim uvjereni da ovaj prijedlog neće dovesti do te opasnosti za potrošače E, gospođa Šnelat ima jedno kratko pitanje, zatim moramo završiti. Da, samo kratko pitanje. U članku 2 dosadašnje e, zakonodavstva jasno stoji da se ne zarezuje u e, limfne čvorove. Dakle, sad se to se sad mijenja u da se općenito generalno ne zarezuje, nego samo po potrebi, ali ne piše kada je slučaj kad se mora zarezati, ko je taj koji to odlučuje i kako. Dakle, e, ovako to nije moguće i zato tu jedino što nam preostaje odbiti ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Tu sad imamo znači e, veliku koaliciju. E, u svakom slučaju došli smo do kraja rasprave, osim ako još neko želi nešto dodati. Mi ćemo danas popodne glasati o ovome. Još jednom molim kolege da ponesu kartice za glasanje i želim svima dobar tek. E, i nadam se da ćemo svi napunjeni novom energijom ovdje biti točno u tri sata. Hvala lijepa.